rozpoczniemy. Nie będziemy czekać e, Dobar dan, dame i gospodo. Nećemo čekati akademsku četvrt, odmah krećemo sa sastankom. E, želimo dati našem e, gostu dodijeljeno vrijeme, jer ova tema zaista zaslužuje da joj se posvetimo. 15. Počinjemo sa točkom 15 e, našeg dnevnog reda. E, govorit ćemo o budućnosti ZPP-a, pojednostavljenju i subsidijarnosti. Htio bih se zahvaliti gospođi Lorenz Pavijani koja nakon 40 godina rada u Europskom parlamentu kao prevoditeljica talijanske kabine posljednjih godina usko je surađivala s našim odborom. ove jeseni ide u mirovinu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 u kontekstu reforme ZPP-a. 'Direktore Dimitru. Pojasnit će nam ovaj koncept e, pojednostavljenja i subsidijarnosti. Održat će nam referat e, i upravo je to u skladu s onim što je pojašnjavao i povjerenik Hogan. E, ovo referat e, je već predstavljen u vijeću. E, dobro jutro svima zastupnici. Hvala što ste stavili ovo na dnevni red i to znači da je i vama jednako ovo prioritet kao i nama. Od početka saziva ove komisije 2014. pojednostavljenje je bio prioritet i tijekom vremena mi smo uspjeli e, raditi na tome. i Htjeli smo pojednostavniti e, sve vrste i razine zakonodavstva. To smo učinili na osnovu sugestija zemalja članica, svih zainteresenih strana, vijeća i e, e, Europskog parlamenta. Ovaj prijedlog e, se zasniva na napretku koji je ostvaren do sada i idemo dalje u pojednostavljivanje postićemo pojednostavljivanje za naše poljoprivrednike i zemlje članice ako budemo imali jasan cilj pred nama i ako ocijenimo sve amandmane e, i primjedbe na ovaj prijedlog e, po, o tome e, pridonose li pojednostavljenju ili ne. I stoga preporučam da provjerite da li ovaj tekst nudi dalje mogućnosti pojednostavljenja. To je jedini kriterij. Danas ću dati sve od sebe kako bih vas uvjeriti da ono što danas činimo je jednostavnije to ću prvo učiniti tako da vam dam opći okvir različitih e, izvora koje traže promjene. To je komisija uzela u obzir kad smo pripremali ovaj prijedlog. Zatim bih se osvrnuo na stvarno pojednostavljenje i daću vam niz primjera kako bih pokazao da e, e, zaista vodimo računa o pojednostavljenju što to e, donosi svima uključenim. Ja ću dati ono što je najzornije, prikazuje to i zatim pokušat ću prikazati kako želimo izgraditi novo partnerstvo s vama, sa zemljama članicama, sa e, vijećem i kako bismo postigli moderni e, ZPP za naša poljoprivrednike, za naše ribare u skladu e, sa komunikacijom koju je komisija objavila u e, studenom prošle godine. Krenemo sa općim okvirom. Kao rezultat e, dijaloga s vama, s vijećem, i svim drugim zainteresiranim strankama, poljoprivrednicima, nevladinim udrugama i slično. Dobili smo ciljeve koji su se pojavili za budući ZPP. E, ja sam ovo tako sažao. To smo uzeli u obzir pri izradi prijedloga. Kao što znate, e, imali smo e, do sad najveće javne konzultacije o ZPP-u. Dobili smo oko 320 tisuća primjedaba i ako to usporedimo sa prethodnim ZPP-om iz 2010. I, i sličnim e, reformama imali smo e, možda samo 3000 odgovora i sve ove konzultacije dale su niz ključnih e, poruka koje trebaju oblikovati budući ZPP. Idemo jedno po jedno. Kao prvo, imamo jasan zahtjev e, za smanjenjem složenosti posebice što se tiče ozelenjavanja i e, ozelenjavanje su mnogi kritizirali i rekli da je presložen i da ima ograničen utjecaj na okoliš i spas klime. Imamo e, jasan zahtjev za smanjenje birokratizacije zatim snažan zahtjev da se osvrnemo na sustav performansi, da se e, maknemo na politiku koja daje jasne rezultate i to je inače jasan cilj komisije izvan ZPP-a. Želimo u ovom prijedlogu se odmaknuti od kulture e, kontrole i kazne ka kulturi e, rezultata i nagrada Zatim smo dobili poruku da moramo imati više e, politiku koja se e, orijentira na ciljeve, da uzme u obzir e, stvarnost na terenu diljem cijele Europske unije. Ova pravila trebaju biti prilagođenija stvarnosti, raznim sustavima, raznim kontekstima, jer kad kad je teško e, naći nešto što odgovara e, svima. E, moramo zadržati jedan jedinstveni element, moramo djelovati na razini Europske unije samo po pitanju dodanih europskih vrijednosti. Moramo očuvati jedinstveno tržište, a njegov ključni element je ZPP na osnovu svega. Zatim e, moramo paziti više na zaštitu okoliša i e, moramo se boriti protiv klimatskih promjena kako bismo e, uzeli u obzir sve poruke iz javnih konzultacija. Treba nam rebalans između obveza na relaciji komisija zemlje članice predlaže se novi model koji će osigurati drugčiju ravnotežu i e, koji će omogućiti integriranost jedinstvenog tržišta, a istodobno žene zemlje članice će moći oblikovati sredstva i alate koji reflektiraju njihovu realnost i njihove pojedinačne izazove. Dakle, manje će se toga proskribirati na razini Europske unije, manje će biti složenosti, manje će biti izuzetaka, a zemlje članice i regionalne razine trebale bi više odlučivati jer su one bliže realnosti poljoprivrednika. Sadašnja pravila eh, za EPP-a mogu se klasificirati u tri kategorije u budućnosti, a eh, ono što će biti eh, na razini Europska, eh, na razini Europske unije, zatim ono što će određivati zemlje članice i ono eh, treće što više se neće tražiti, ono što će se provoditi na razini EU-a, to je e, e, zajednička politika što se tiče onoga što će raditi zemlje članice. Zemlje članice će moći biti fleksibilnije, transparentnije e, i bit će bazirane na potrebama i performansama. Biti je subsidijarnosti da se pravila ostave na, na učinkovitoj razini. I upravo to e, želimo postići ovim predlogom. Ova fleksibilnost da se kombiniraju akcije sa lokalnim uvjetima će omogućiti e, strateški pristup, moće se mjeriti performanse, uspjeh e, i više će se usmjeriti na rezultate, a ne na sukladnost sa pravilima. Želimo E, više e, postići poticati bioraznolikost, a ne kažnjavati e, ljude koji ne ispunjavaju ove stroge granice. Rebalansiranje odgovornosti će omogućiti bolji odnos i između komisije zemalja članica, ali i samih poljoprivrednika i onih koji od toga imaju koristi. A sada bih vam pokazao bit e, pojednostavljenog okvira Europske unije i evo niz e, primjera kako smo kanili e, pojednostavniti cijeli sustav na korist poljoprivrednika pojednostavljenje ne, nije e, jedina, jedna jedina akcija, već niz e, djelovanja u cijelom e, ciklusu politike. Moramo pratiti cijeli ciklus politike planiranje, provedbu, osiguranje i procjenu uspješnosti. Predlažemo okvir koji je jednostavniji, smanje e, pravila na EU razini zemlje. Članice moraju dalje nastaviti pojednostavljenje na svojoj e, razini i vjerujemo i nadamo se e, da će sve zainteresirane stranke zaista imati koristi od toga. Sjećate se vremena kad smo imali složena, stroga pravila na razini Europske unije. Dobili smo na kraju pretjeranu regulaciju i e, tešku administraciju za naše krajnje korisnike. Sada ću se osvrnuti na svaku od ovih faza. Počinjem s planiranjem predlažemo da e, u budućnosti strateški plan e, e, se proteže i kroz prvi i drugi stup i da pogledamo što danas imamo. Danas imamo 25 e, različitih vrsta e, plaćanja za e, direktne potpore. Imamo 118 programa za ruralni razvoj, ovisno o svakoj zemlji ili kombinacija nacionalnih i regionalnih programa i imamo 65 sektorskih strategija u budućnosti e, to ćemo usmjeriti u jednu, jedan e, jedini plan koji će obuhvatiti sve ove vrste e, politike. Tri različita procesa bit će integrirana u jedan. Imat ćemo jedan sustav procedura i mislim da će to biti jedna velika pomoć. to će se E, raditi na osnovu e, potreba svake, e, svake zemlje. Sjećate se, predložili smo različitih devet specifičnih ciljeva. Ako govorimo o strategiji, znate, imamo strateško planiranje za ruralni razvoj, imamo neke strategije za neke sektorske programe. Možda imamo e, i planove e, strategije zemalja članica koje su tražile direktnu potporu iz prvog e, stupa, no nemamo strategiju koherentnosti na razini zemlje članice i to sada tražimo. Dakle, želimo nešto što će se osvrnuti na cijeli kontekst ZPPA svi zainteresirani će e, jasno vidjeti koji je cilj i sve komponente se mogu e, ostvariti. Poljoprivrednici i javnost e, znače ono što smo mi e, htjeli ovime, jer sve će biti u jednom projektu. Neće biti preklapanje između stupova i sve politike su usmjerene ka postizanju jednog jedinog cilja. Da ne predlažemo da se ide u isti, e, istu razinu detalja e, u svim vrstama planova, ne e, kao što to imamo sada. Svaka plan će, svaki nacionalni plan odobrit će komisije, ocjenjivat će se koherentnost nacionalne strategije i učinkovitost e, e, doprinosa takvog e, plana na EU razini. Mi ćemo omogućiti zakonodavnu sigurnost za zemlje članice i tako ćemo osigurati međusobno povjerenje. Sada primjer, jedan od, od najbitnijih elemenata pojednostavljenja jeste Eh, jeste promjena eh, ekološkog i klimatskog eh, aspekta ZPP-a. To smo željeli promijeniti jer je, su recimo ozelenjavanje svi smatrali izrazito složeno i birokratsko. trenutačni paket mjera zamijenit će konzistentnije E, i e, ekološki sustav plaćanja e, jer sada imamo jedan sustav, ali dodat ćemo uključiti i dodatne opcije koje poljoprivrednici mogu osigurati ili dati. Zatim eko sheme i E, ostalo će biti uvedeno dva niza pravila e, za e, ozelenjavanje i još drugi sustav će se, će se zamijeniti uvjetovanošću i oni će poljoprivrednici to moći to definirati na svome teritoriju i tako će biti oslobođeni e, birokratizacije. Recimo imamo plodoret e, plodored koji će biti drugčije definiran nego što je sada gdje imamo različite e, vrste usjeva. Imamo sada zahtjev je da imamo različite vrste usjeva i nasada i imamo četiri ključna kriterija i, i svi su ih morali poštovati minimalna e, broj nasad e, nasada i zatim koji se nasadi i koje kulture se smiju e, uzgajati i to je nije bilo prilagođeno svim regijama i nije bilo dobro jer je bilo izrazito nefleksibilno za neke krajeve Europske unije. U budućnosti predlažemo e, samo jedan e, standard o plodoredu, što znači e, da zemlje članice moraju odrediti koji će to kulture biti ovisno o klimi i krajoliku pojedinačnih zemalja članica. Tako ćemo i recimo recimo uzmite jednu mliječnu farmu iz planinskih krajeva oni traže e, pašnjake i ima uz to malo i e, nekakvih usjeva za, kao hranu za te životinje na toj mliječnoj e, farmi. No možda možda će e, e, sada po sadašnjem zakonodavstvu e, mora još zasaditi dodatnu kulturu kako bi ispunio uvjete iz ozelenjavanje, no to možda ne donosi nekakve koristi za klimu, a i dodatni je administrativni teret za tog e, poljoprivrednika. On već e, pridonosi svojim e, radom zaštiti klime. I u budućnosti ćemo takve zahtjeve ukinuti i uzet ćemo u obzir pojedinačnosti i elemente svake regije e, i poljoprivrednik neće biti prisiljen raditi još neke dodatne e, e, korake ako već dovoljno čini za očuvanje klime. Evo, idući, idući korak, evo, ekološki fokus danas zemlje članice mogu odlučiti mogu odlučiti da su neke farme, neka imanja eh, u fokusu ekološkom. Ako eh, imate ako imate nekakvu vrstu zaštićenih biljaka oko polja E, I ako poljoprivrednik e, e, prelazi određenu kvadraturu ili hektare jer to se u budućnosti neće računati. E, prvih 10 ili 20 e, metara e, rubnika polja može se računati, ali ne i ostalo. Dakle, poljoprivrednik gubi novac, no u budućnosti neće se više staviti maksimalna veličina, odnosno širina polja koja će se definirati na EU razini i e, sve zemlje članice e, moraju odrediti koje su to područja koja se mogu staviti u fokus i e, sve će biti na zemljama članicama da to odluče. A sada treći fokus su mladi poljoprivrednici. Imamo eh, poticaje za mlade poljoprivrednike i oni su bitni eh, za eh, ruralni razvoj. Svi želimo obnovu demografsku u području poljoprivrede i imamo sada odredbe u stupu prvom i drugom gdje imamo definicije, imamo različite definicije mladih poljoprivrednika. U budućnosti imat ćemo samo jednu e, definiciju e, koja se e, definira na osnovu onoga gdje žive mladi poljoprivrednici moraju znati e, e, gdje se moraju prijaviti, da ne moraju podnositi dvije prijeve i e, možemo im time pružiti okvir koji crpi novac iz prvog i iz drugog stupa. I sada primjerice kako bi danas mogli dobiti direktna plaćanja mladi poljoprivrednici e, morat će u budućnosti popuniti četiri kriterija, a ne deset kriterija koje moraju ispuniti danas da bi dobili direktnu potporu mogu se možda prijaviti i za druge kriterije e, jer možda imaju specifičnu situaciju i žele možda zemlje članice žele privući neke određene vrste poljoprivredne djelatnosti mladih poljoprivrednika u neke krajeve. Ako to sagledam sa, iz perspektive drugog stupa, sada imamo potporu za otvaranje farmi za mladih poljoprivrednika i sada ćemo mnogo toga pojednostavniti. Počevši od definicije e, smanjit ćemo e, e, E, kriterije e, sa 15 kriterija će se smanjiti samo na 5 i e, mlade poljoprivrednike E, se može uz pomoć zemalja članica potaknuti da im se da minimalni e, set kriterija, 2% ekvivalenta proračuna iz e, prvog stupnja su obvezni uložiti u generacijsku obnova, ali zemlje članice mogu uložiti i mnogo više novca, mnogo veću stopu kako bi osigurale generacijsku obnovu na selu i u ruralnim područjima. E, idemo na idući primjer e, koji se tiče ruralnog razvoja, a to su ulaganja. Sada e, pravila su preskriptivna. Imamo mnogo slučajeva gdje su kriteriji takvi da isključuju imanja koja zaista trebaju e, potporu. Sada ćemo broj kriterija sa 13 smanjiti na 7 i e, zadržat ćemo one koje su baš potrebni za posebne aspekte e, ZPP-a, recimo ulaganje u navodnjavanje moramo ipak uzeti u obzir e, da se to tiče e, direktive e, o vodi i da to ne naškodi hidrološkoj situaciji u nekoj zemlji. Potrebna su takva pravila na način da i administracija i korisnici jednostavnije mogu ostvariti uzajemni odnos za zemlje članice koje e, rabe e, najveću, e, najveće pojednostavljenje i za upravu, ali i za poljoprivrednike jeste ono što nudimo sada u prijedlogu, a to je da se odmaknemo od plaćanja potpora zemlje članice izravnim plaćanjima mogu to činiti u budućnosti e, da se te ta plaćanja daju na puno jednostavniji način bez podnošenja e, velike dokumentacije. Sada tražimo da pojedinac e, dokaže kada je krenuo, kada je se aktivirao i onda ulazimo u cijeli e, ciklus rada e, poljoprivrednika. To je bilo vrlo složeno. E, sve moramo imati podatke o zadnje četiri godine, o zatim o transferu poljoprivrednog imanja moramo imati eh, ili eh, poljoprivrednik eh, će pravo na plaćanje može u striktnom roku e, ostvariti pravo na plaćanje. Ako ne, onda će izgubiti takvo pravo e, i uprava mora, mora informirati e, o poljoprivrednike o tome da nešto ne može dobiti. Dakle, moraju se popunjavati razno razne razno razni prijavni formulari sa dokumentima. Zemlje članice moraju ocijeniti i gdje zemlje članice nemaju dovoljno fondova e, i moraju e, smanjiti ili e, cijenu svih potpora koje se isplaćuju i svi poljoprivrednici onda moraju dobiti obavijest da se iznos plaćanja smanjuju na razini cijele zemlje. Tu imamo i e, isplaćivanje iz e, pričuve, identifikacija e, onih prijava, odnosno onih plaćanja koji se Vidjeli ste samo iz ovoga što sam naveo koliko je to golemi administrativni posao i za poljoprivrednika, ali i za upravu i sve birokratske akcije koje sam sada e, naveo e, s novim sustavom postaju nepotrebne kada e, ocjenjujemo za i protiv e, i ovdje imamo svakako prednost da će doći do e, značajno smanjenje e, papirologije za poljoprivrednika. Mole vas pazite kada budete čitali prijedlog i obratite pažnju koliko bi on u budućnosti trebao biti jednostavni. Zemlje članice koje koriste subvencije predlažemo i njima pojednostavljivanje e, e, nacionalne uprave e, ne moramo ići, neće imati mučnu proceduru prvog dodjeljivanja, zadim uprava odnosno zemlja članica može odlučiti kako će sa, postupati sa pričuvama i e, moramo uzeti u obzir da moramo e, poštovati očekivanja poljoprivrednika, barem ona koja su logična i zemlje članice će dobiti više slobode nego pod e, sadašnjim sustavom. I na kraju, financijski plafon je će odrađivati zemlja članice, a neće odrađivati komisija o svome predlogu. Pogledajmo sada e, što će biti sljedeća faza, a to je sustav kontrola i kazni. Kao prvo bih želio nešto reći o upotrebi novih tehnologija, jer ona može osigurati znatna pojednostavljenja za poljoprivrednike u periodu nakon 2020. Da kako nije to jedino što ćemo koristiti. Međutim, nova e, zajednička poljoprivredna politika se jasno kreće u tom smjeru. Dakle, počeli smo već koristiti modernu tehnologiju i pokušavamo to postepeno uvesti u sve većoj e, mjeri, a isto tako prilagođavamo e, i propise. rekao bih nešto o upotrebi podataka iz promatranja zemlje, sustavom Kopernikus e, i e, također neke e, druge mogućnosti koje imamo satelitskog praćenja. Naime, prikupljaju se podaci koji se automatski obrađuju, a oni mogu poljoprivrednicima davati vrijedne informacije. Dakle, radi se o satelitu koji više puta u danu prođe, obiđe zemlju i šalje nam podatke. Pokazat ću vam u svojoj sljedećoj prezentaciji E, kako, koje smo podatke recimo dobili o sušama u Europi i onim ekstremnim situacijama koje smo ove godine e, doživjeli. Dakle, kombiniramo E, informacije dobivene na zemlji i iz svevera i obrađujemo ih te dajemo informacije poljoprivrednicima što znači da e, odnosno e, i države same ne moraju provoditi inspekcije na svakom pojedinom imanju na terenu nego zamjenjuju takve inspekcije praćenjem tehnološkim praćenjem do za to se treba prijaviti i e, dobiva se iz LPS e, i dakle e, sva te informacije koje dobijemo iz satelita su javne informacije i to se korisnik e, to može iskoristiti kada se prijavljuje za e, pomoć. Znači zapravo sada poljoprivrednik kada traži neku potporu zapravo samo gleda što već jest u sustavu, je li informacija koja je tamo e, točna i u tom slučaju potvrdi. Da, točno je. Ne mora sam ispunjavati cijeli niz kućica svaki put kada se za nešto prijavljuje. Ovo je E, znači tehnološki model koji ima veliki potencijal, a e, sad bih rekao par riječi o kontrolama i e, kazni. Znam da je onaj program New Delivery izazao mnoge nedoumice i upitnike i komisija zapravo e, razmišlja o sadašnjim e, pravilima u okviru Ajaksa i potrebi da se njih bitno pojednostavi. Mi ne želimo sasvim ukloniti taj sustav, zadržat ćemo ga jer se on potvrdio kao koristan e, u provedbi ZPP-a. Međutim, želimo ga prilagoditi. Dakle, neće se dakle mijenjati ni e, e, e, taj sustav, ali će biti prilagodljiviji, fleksibilniji i pokušat ćemo ukloniti neke preskriptivne elemente. Države članice E, će sada samo u ovom e, času morati e, ispuniti jednu prijavu, ali nećemo postavljati krajnji rok ni za prijavu, ni za promjenu podataka. Dakle, recimo ako poljoprivrednik podnese e, prijavu nakon 15. lipnja, danas se njega kažnjava, e, to više neće biti slučaj. E, time ćemo osigurati puno veći stupanj subsidijarnosti za države članice i one će imati veću diskreciju u smislu koliko će biti tolerantne i kako će provoditi sustav kazni nastojat ćemo i dalje e, osigurati koherentnost u cijeloj e, e, Uniji, međutim nećemo imati preskriptivne odredbe. Države će same moći odrediti kako će mjeriti određene stvari i kada treba uopće primijeniti neku kaznu i kako će se to učiniti. Sada su te tolerance bitno manje E, a u buduće će znači države članice u odnosu na vlastite okolnosti e, na sustave koje imaju e, odlučivati kako će se ponašati. bit će u mogućnosti zaštititi financijske interese i vlastite, ali morat će štititi financijske interese cijele unije, sprječavati prevare, ali će moći razviti svoj vlastiti sustav kontrola i kazni, donosit će same odluke o metodi e, inspekcija i određivanju kazne. E, a razrađivat će e, i neke svoje vlastite definicije što će dovesti do toga da, da sve bude mnogo prilagođenije E, konkretnim e, okolnostima i da se time smanji pritisak na poljoprivrednike. Naime, to je bio jedan velik e, prigovor koji smo dobili od poljoprivrednika da su izloženi velikom pritisku. Dozvolite da vam dam jedan primjer. Dakle, mogućnost da zemljište da se za zemljište dobije neka potpora. Na primjer, E, e, recimo koji se komad zemlje može e, računati prilikom zahtjeva. Ako kažem nešto o živicama koje su do sada samo ako su široke do dva metra su se mogle kvalificirati, uzeti u obzir. To je recimo jedan takav preskriptivni element a sada će države to moći prilagoditi svojim vlastitim uvjetima. E, što se tiče osiguranja, e, pojednostavljenjem e, će se doći do toga da se smanje troškovi koje nacionalna tijela imaju u tom pogledu. Dakle, države će i dalje imati svoje tijelo za izdavanje certifikata, ono će i dalje raditi, međutim neće biti europskih pravila koje će se morati direktno primjenjivati na poljoprivrednike. Znači sjećemo ovu vezu između propisa Europske unije i pojedinog poljoprivrednika. Sada je to veza između države, e, njezinih institucija i poljoprivrednika. E, zbog toga će e, biti potrebne i manji broj revizija od strane Europske unije jer jednostavno neće trebati pratiti kako nacionalna tijela provode ono što e, traže europski propisi. Znači, bit ćemo manje prisutni na terenu u tom smislu, nego će se zapravo nego će se, dakle, imati samo tu vezu sa tijelom za certificiranje, ali ne i sa pojedinim poljoprivrednikom. E, očekujemo da će stoga biti potrebno manje korekcija, financijskih korekcija i da će biti potrebno manje akcijskih planova e, povezanih sa usklađenošću. E, danas je to velik dio naš posla koji se obavlja upravo u odnosu na te akcijske planove. Ako sad pređem na sljedeću fazu, S obzirom da želimo imati politiku utemeljenu na rezultatima, jasno je da nam treba precizno praćenje i procjena tih rezultata. To znači da će biti potrebno izvješćivanje i da treba e, izabrati pokazatelje. Znači, mjerit ćemo e, napredak prema zajedničkim ciljevima, ali će se u najvećoj mogućoj mjeri ustanoviti e, jasni pokazatelje. E, pritom ćemo imati na uvu nove potrebe društva E, smatramo da će se, e, očekujemo da će se prepoloviti broj e, tih indikatora. Što se tiče poljoprivrednika, za njih praktički neće biti nekih novih zahtjeva, dakle u smislu podataka koje nam oni moraju slati tu nećemo tražiti, baš zato što ćemo imati taj novi sustav zajedničkih pokazatelja. Pritom ćemo koristiti nove tehnologije koje će nam također e, pomoći i e, pratiti primjenu, a i u kontroli. Što se tiče izvještavanja samih e, država članica, trenutno imamo jako mnogo različitih izvještaja, a to ćemo sada smanjiti, bit će jedan jedini o zapravo rezultatima. E, dakle, nećemo tražiti e, s jedne strane financijske podatke, onda s druge strane podatke o provedbi, nego ćemo sve to zajedno staviti u jedan izvještaj o napretku. E, I opet očekujemo da će nam elektronska komunikacija, nove tehnologije pri tome biti vrlo korisne i pomoći da i pri prikupljanju i pri komuniciranju svih tih informacija. Za sve to nam je potrebno partnerstvo, potrebno su nam partneri. Dakle, dio e, nadležnosti prenosimo s komisije na države članice. E, sve ovo može samo dobro funkcionirati ako se svi koncentriramo na potencijal za pojednostavljivanje cijelog procesa. Dakle, trebamo e, E, izbjeći napas da dodajemo neke druge nove nacionalne zahtjeve e, jer time ćemo onda podriti ovo što se namjerava učiniti e, cijeli ovaj sustav ima u sebe ugrađene kontrolne mjere i smatramo da ne treba europsko zakonodavstvo e, regulirati baš svaki e, element. S obzirom da ćemo na svemu ovome zajedno raditi, podsjetio bih vas da tu i vi imate svoju ulogu. E, vrlo je važno da cijelo vrijeme imate na umu taj cilj pojednostavljenja E, do sada smo vrlo dobro surađivali i tijekom pregovora o omnibus uredbi smo vrlo dobro surađivali pa očekujem da će se to nastaviti i u odnosu na ovaj e, paket. Kao zakonodavac, vi zajedno sa vijećem i također imate zadatak da ZPP učinite što jednostavnijim mogućim. Eto, s ovim podsjećanjem zahvaljujem unaprijed na suradnji u godinama pred nama i očekujem i nadam se da ćemo zajedno e, doći do e, uspješnog rezultata. Hvala vam na e, pažnji. Želio sam vam sve ovo ispričati. Malo je dulja prezentacija, ali htio sam vam supoznati s raznim detaljama. Povjerenik danas, nažalost, nije mogao doći, ali evo, prenio sam vam onu prezentaciju koju je on održao na vijeću prije ljeta. Hvala. Hvala. Da, bila je prezentacija malo duža nego smo <laughs> zapravo očekivali, ali e, dobro, no kao što e, nam je uvaženi e, kolega rekao, bilo je važno da svi dobijemo sve informacije, međutim, nažalost, imamo manje vremena za naše komentare, ali eto, ipak neko vrijeme imamo, pa izvolite, po jednu minutu. Hvala predsjedavajući, hvala kolega iz komisije na predstavljanju ovog prijedloga. Ja sam već 28 godina, sam ovdje zastupnik i stalno slušam o e, smanjenju birokratizacije, no svaki put je bilo sve gore i gore. Već smo prošli put rekli da je Protekli ZPP je bio e, izuzetno birokratiziran, žalili smo se i sudu, međutim e, to se nije dogodilo kada vaši prijedlozi tako e, pridonose pojednostavljivanju. Možete li mi obećati da će i vaše osoblje zaista raditi svim srcem ka tom e, cilju i stoga e, ne vjerujem ovoj komisiji da će ovo zaista dovesti do pojednostavljenja cijelog sustava. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju koji je doista e, pokrio mnogo tema i mislim da je mnogo toga vrlo dobro e, iznio. E, što se tiče pojednostavljivanja, mi ćemo se da kako i dalje truditi da e, pomognemo provođenju tog procesa. Malo sam zbunjen sa ovom renacionalizacijom. Vi ste ne znam hoće li to ugroziti fleksibilnost ZPP-a. E, hoćemo li e, hoće li to skrenuti ovaj proces sa e, njegove trase, hoće li se stvari u državama događati regionalno, a ne iz središta. Hvala na svemu, no nakon vašeg e, izlaganja meni ostaje više otvorenih pitanja nego e, završenih odgovora i ovo pojednostavljenje za poljoprivrednike hoće li e, biti ukinuta kontrola u poljoprivredi. To je otvoreno pitanje kako će se ispunjavati obveze e, izvješćivanja, kako će to činiti zemlje članice e, i mislim da revizorski sud želi znati kamo novac odlazi i nama je teško provesti pojednostavljivanje. To su Otprilike e, najvažnije stvari koje mi trenutačno padaju na pamet, to ćemo idući tjedan u detalje raspraviti sa izvjestiteljima u Sjeni i predstavnicima komisije. Hvala. E, mikrofon, molim. Hvala vam na ovoj prezentaciji. E, Čuli smo mnogo toga o pojednostavljenju i subsidijarnosti, ali istovremeno ste govorili o sankcijama i kaznama za poljoprivrednika. Ja sam poljoprivrednik i nekako ne vjerujem u to pojednostavljivanje ZPP-a. On se do sada pokazao uh, užasnim. Kako bismo potaknuli subsidijarnost, e, pitao bih, e, predviđa li komisija procjenu e, pragova za potporu? Potpore direktno isplaćuju država i ovom času imamo plafon od 15.000 eura za dvije godine. Hvala vam. E, zahvaljujem e, izvjestitelju na vrlo opsežnoj e, prezentaciji. No, kao što je kolega već rekao, E, poljoprivrednici uglavnom sumnjaju da se uopće može postići neko pojednostavljenje. Pa biste li nam mogli reći koji će biti dodatni e, troškovi, e, administrativni troškovi, odnosno koliki su oni sada, a koliko ih namjeravate smanjiti uslijed ove, ovog pojednostavljenja? Mislim da je to nešto što bi ljude jako zanimalo. I još jedno pitanje povezano s još jednim problemom e, važnim za e, poljoprivrednike u Poljskoj, a to su neopravdane razlike u izravnim plaćanjima e, u različitim državama članicama. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedavajući, i zahvaljujem na vašem izlaganju koje je bilo dosta napeto, ali kao što je i rekao predsjedavajući, bilo je puno tu detalja. E, pa ću zapravo postaviti nekoliko konkretnih stvari. E, postavilo se pitanje prava na plaćanje i e, s obzirom na postojeći postupak, odnosno promjene u postupku na, u pravu na plaćanje koje je vezano za površinu. S obzirom na to da se radi o vrlo kompliciranom sustavu, zanima me do koje promjene tu zapravo dolazi. Dakle, s ovim e, strateškim planom pravo na plaćanje će nastaviti biti takvo kako je bilo, odnosno o tome će odlučivati države članice ili će trebati osmisliti novi sustav i novu raspodjelu. Dakle, to je to moje konkretno pitanje i željela bih konkretan odgovor. Drugo, vezano za mlade poljoprivrednike. Imam jedno pitanje. E, opet htjela bih da mi pojasnite taj sustav novi. I na kraju, što je sa strukturnim fondovima? E, kako, koje ćemo koristi tu imati? Hvala. Hvala vam lijepa na izlaganju e, koje je bilo jako zanimljivo. E, gotovo da možete preuzeti posao povjerenika Hogana i niko ne bi ni primijetio. E, što se tiče ovih novih prijedloga i sustava kojim će se nacionalizirati prvi stup, mi zapravo imamo sličan e, sustav sa e, programima ruralnog razvoja u, postojećoj, u postojećem ZPP-u. I tu je zapravo problem E, se uglavnom svodi na, na, na zapravo na, na odgovornost za, e, za to kad problem nastane. Jer obično se ta loptica prebacuje. Netko će reći Europa nam je to, naše ministarstvo će reći to nam je naložila Europa, Europa će reći to nam je naložilo, naložila komisija, komisija će reći e žao mi je, to vam je e, odlučeno na nacionalnoj razini, onda će se poljoprivrednik obratiti nacionalnim tijelima i tako se vrtimo u krug i problemi se nikad ne riješe. Zanima me hoće li postojati neko arbitražno tijelo na europskoj razini. Tko će na kraju o tome e, odlučivati? Jer ćemo u protivnom imati situaciju gdje se stalno obraćate ili mami ili tati i nikad se ništa ne riješi. Gospodin Bogović, izvolite. Hvala lijepa. ova politika će biti uspješna kada bude usmjerena zaista na poljoprivrednika i kada poljoprivrednici više ne budu strahovali od e, reformi. Ja sam za to e, da bude manje kontrola. Ja sam za digitalizaciju, za upotrebu satelita, a moramo e, više dati naglasak na subsidijarnost i moramo se usredotočiti na specifičnosti određenih regija. Ali no, kod ovog ga e, brine e, upravo ono što se tiče okolišnih mjera i e, kako ćemo mjeriti uspješnost recimo kod bioraznolikosti. Ovi okološni parametri se teško mjere i iz godine godine se i mijenjaju. Kod strategijskog plana da neće biti tako složen kako to je kompliciran e, sporazum kod kohezije jer to e, može dovesti do kašnjenja u isplatu potpora. Hvala predsjedavajući, e, mislim vrijeme je da govorim o pojednostavljenju. Znamo da je poljoprivreda komplicirana i ZPP je kompliciran i pozdravljam svaki pokušaj pojednostavljenja pojednostavljenjem, no upravo ovo pitanje koje ste naveli, e, nacionalnog strateškog plana e, i ja dolazim iz Italije, e, upravo u drugom planu posve su drugčiji uvjeti na Siciliji ili na sjeveru Italije i onda se to može samo lokalno riješiti i čak ni tu nacionalni strateški plan nije dovoljan jer to će na kraju samo dovesti do više birokracije što se tiče indikatora. Jasno mi je, ali ono što mi nije jasno kako ćemo mjeriti površine i šta kada i pokazatelji ne budu dostignuti, odnosno kada cilj nije postignut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea făcută. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju, poštovani kolege. E, da, svi mi tražimo pojednostavljenja i ova prezentacija samo naglašava činjenicu da postoje konkretni koraci koji se poduzimaju u smjeru pojednostavljenja. Je, prije smo imali 10 preduvjeta za mlade poljoprivrednike, sad ih imamo 4, prije smo imali 13 kriterija, sad imamo 7 i tako dalje. To jest pojednostavljenje. Međutim, e, E, poštovani, imam za vas jedno pitanje. Čini mi se da ste puno puta rekli e, da će e, države članice moći napraviti to i to. Međutim, ljudi u našim zemljama uvijek razmišljaju o tome što europske institucije rade. Jer čak i ako postavite manje uvjeta, ti se uvjeti moraju nacionalno provoditi bez ikakve mogućnosti da nacionalne ovlasti bez ikakve potrebe dodatno kompliciraju život poljoprivrednika. Hvala lijepa. Dakle, e, zaista postoje mnogo otvorenih pitanja. kakva će to pojednostavljenje biti kada e, sve e, se stavlja na teret zemljama članicama i kada dolazi noš novih kriterija uvjeta, to će poljoprivrednicima zakomplicirati život. Rekli ste sustav se neće mijenjati, šta će biti sa agencijama i njihovim djelovanjem? Biće previše zahtjeva od različitih agencije prema eh, poljoprivrednicima privrednicima. E, slažem se sa gospodinom Desom, ako želimo pojednostavljenje, e, onda moramo smanjiti broj suradnika upravama, direktoratima e, i 50% ljudi u administraciji u poljoprivredi u zemljama članicama treba smanjiti. Tek će tada doći do pojednostavljenja i odustanimo od pokazatelja. Čini mi se da komisija radi sama za sebe. Pogledajte e, nizozemsku, e, poljoprivrednik želi biti poljoprivrednik e, i pogledajte naš slučaj. Poljoprivrednici žele biti poljoprivrednici, ne žele ispunjavati papire i to je naš zadatak i šta kad nas pitaju šta radimo protiv toga, odgovor je e, nacionalizacija, da nagrada za ekologizaciju ili manja uporaba antibiotika. To su aspekti e, koje moramo uzeti u obzir. Hoćemo li to samo gurnuti na nacionalnu e, razinu? šta je sa je istim uvjetima i konkurentnošću i, e, i najvažnije e, pitanje šta će biti sa novcima, hoće li novac ostati isti? Hvala vam lijepa. Hvala vam i na ovom detaljnom izlaganju. Eh, odavno nismo čuli tako dobro izlaganje. Što mislite? Kako će s ovim pojednostavljenjem E, budućeg ZPP-a pomoći generacijskoj obnovi. Drugim riječima, što mislite, hoće li to pomoći e, da imamo više mlađih e, poljoprivrednika, više biološki raznolikih kultura, ne monokulture? Postoje li razlike između financiranja malih i mikropoduzeća ili srednjih poduzeća i velikih gospodarstava? i isto tako me zanima pristup zemlji za mlade poljoprivrednike. Ako ne riješimo ova pitanja, onda pojednostavljenje neće dovesti do e, bioraznik, bio e, različitosti i zahvaljujem direktoru na e, vrlo jasnoj e, prezentaciji. ovo je tema gdje ne bi trebalo doći do politizacije već gdje bi trebali e, svi zajednički promišljati koja su najbolja rješenja zbog toga što naši poljoprivrednici i države članice očekuju e, našu pomoć i mi ovdje kao zastupnici trebamo u dijalogu sa Europskom komisijom ustvari e, pokušati vidjeti e, kako doći do najboljih rješenja za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku činjenica je da je spomenuto e, niz mjera koje bi trebale dovesti do pojednostavljenja vidjet ćemo da li će to biti tako e, i u praksi. E, no ja bih željela upitati obzirom da sam ambasadorica za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika u hrvatskoj i da ste spomenuli da se i u tom segmentu doista pojednostavljuje procedura nije mi skroz jasno ovo mjerilo koje se odnosi na maksimalan broj E, godina. Do sad smo imali ono ograničenje od pet godina koje je bilo problematično. Da li se sad kroz pojednostavljenje to ograničenje od pet godina u kojem e, mladi poljoprivrednik može koristiti sve mjere e, ukida ili se taj uvjet odnosi na nešto drugo? Hvala lijepo. Pani prezident Magines. Hvala vam na izlaganju. Zanima me kad je komisija doživjela taj to prosvjetljenje, pa je sad ovako jako demokratično, jer u zadnjoj raspravi e, sam se, e, su se zapravo borili protiv e, našeg prijedloga koji je se ticao pojednostavljenja, a komisija je tad htjela se zakomplicirati, a evo sad gura pojednostavljenje. Uglavnom, ja nisam sigurna da li države članice žele prepustiti neku kontrolu ili je žele ponovno zgrabiti i drugo, da li se tu zapravo zapravo dodaju neki slojevi e, u jednom sustavu koji je već dovoljno kompliciran. Što se tiče mladih poljoprivrednika, nema nikakve sumnje da su mnogi mladi poljoprivrednici e, već oštećeni zbog dosta strogih pravila i mislim da je to svima nama, mnogima nama otežao situaciju. I na kraju što se tiče ovih e, prava na plaćanje, sustav je dosta kompleksan. Zašto država članica ne bi htjela drugačiji sustav? Molim par odgovora. Hvala. Hvala. Imam jednostavno pitanje. Prema ovom novom sustavu, kako nam možete zajamčiti da će ograničenja koja su nametnuta poljoprivredniku u jednoj zemlji biti jednaka onim ograničenjima koja su poljoprivrednicima u nekoj drugoj zemlji nametnuti. Jer upravo je to Evropska unija. Mi imamo zajedničku poljoprivrednu politiku. Kako ćete onda zajamčiti da imate jednak sustav, jednak tretman poljoprivrednika u različitim zemljama? Evo, e, iz, dali smo svima koji su se javili za riječ priliku da postave sve pitanje. Sad lijepo molim ravnatelja da e, nam kaže želi li na neka pitanja odgovoriti e-mailom. E, vjerujem da će se države članice složiti jer bi iscrpan odgovor na sva postavljena pitanja iziskivao jako mnogo vremena koji sada nemamo. Kao prvo, Hvala vam lijepa. Koliko vidim, svi ste za pojednostavljenje, što mi je jako drago. E, a svi ste skeptični vezano za stvarnu provedbu pojednostavljenja. E, vjerujte mi, bit će puno pitanja da biste shvatili što točno predlažemo. E, već smo i namiravali organizirati tehničke sastanke sa izvjestiteljem i radit ćemo i dalje na tome i mislim da je ovo dobar trenutak da se pojasne razna pitanja na neka ćemo odgovoriti, na neka sada, na neka kasnije. Uglavnom, e, ja ću sada pokušati ukratko e, odgovoriti na većinu vaših pitanja, ali mi smo otvoreni i za konkretnija e, pitanja. Kad je riječ o pravu na plaćanje, mislim da sam vam dao jedan popis kompleksnosti opcije koje države članice imaju, koje mogu zadržati, što mogu uvesti, što ne. Neke države članice imaju svoje nacionalne razloge zbog kojih će se odlučiti za jednu opciju, ne za drugu. Neki imaju sustav koji se poljoprivrednicima sviđa pa ga žele zadržati. Uglavnom u cijelom tom procesu e, će poljoprivrednici dobiti dosta podrške. E, uglavnom postoje lokalni e, kontekst i politički razlozi, ali zapravo je sustav mnogo jednostavniji. Ako ga države članice žele primijeniti, onda to mogu napraviti. Dakle, primijeniti jednostavni sustav koji će svima pojednostavniti život. Ali kažem, možemo e, zaći u detalj naknadno. Vidio sam da postoji nekakvi strahovi vezano za renacionalizaciju, za, postoji također strahovi vezano za nejednak tretman poljoprivrednika. Mi smo sa europskim pravilima željeli zadržati ovu, ovaj e, zajednički karakter zajedničke poljoprivredne e, politike. To bi značilo da će se svi provjeravati i mi kad odobravamo strateški plan ZPP-a, onda ćemo sve detaljno e, provjeravati. Kad je riječ o žestokoj ili nepravednoj tržišnoj konkurenciji, znajte da se sve što je u ZPP-u mora E, mora biti u skladu sa pravilima VTA. Također ćemo pregledati e, prijedloge država članica e, koji opet poštuju osnovna pravila koje smo mi postavili na europskoj razini. Oni ta pravila će se onda primjenjivati ili prevoditi tako reći u svaku konkretnu situaciju. Drugim riječima imamo jedan skup zajedničkih pravila koja se onda mogu prilagoditi lokalnoj situaciji. Ja smatram da ćemo na taj način e, zajamčiti tu, taj zajednički karakter ZPP-a. Onda imamo konkretne ciljeve koje ćemo mjeriti na isti način jer imamo zajednički sustav praćenja i evaluacije. Dakle, u odobravanju e, plana ZPP-a vidjet ćemo da li E, se svi pridržavaju tih kriterija, odnosno tih osnovnih pravila. Također ćemo državama članicama prenijeti e, više odgovornosti, ali im nećemo dopustiti da rade što god padne na pamet. Jer želimo e, štititi financijske interese europskog proračuna. Što još? Želimo imati dobar sustav. Sad smo u situaciji da se mnogo razgovara o pristupu komisije provođenju revizije. E, i govori, mm, imali smo onaj sastanak na visokoj razini koji je vodio kolega Sim Collins. Povelo se pitanje zašto komisija provodi sistemsku reviziju i reviziju e, pojedinačne transakcije. Jer ako revidirate sustav i ako ste utvrdili da je sustav operativno dobar, Ako tada nakon toga počnete svaku transakciju pojedinačno provjeravati, to znači da zapravo ne vjerujete sustavu. Tako da više nećemo raditi sustavnu reviziju, već ove pojedinačne, čime ćemo garantirati da se novac troši sukladno pravilima. Međutim, to nas neće zaustaviti da se obratimo državama članicama da uvedu nekakve izmjene ako uočimo neke nepravilnosti. Također je postavljeno pitanje što ćemo s postizanjem ciljeva. Mi smo u našem skupu e, pravila naveli e, niz radnji koji ćemo provesti u ovom procesu kako e, bismo spriječili nepostizanje zadanih ciljeva, ali isto tako kako bismo mogli intervenirati ako vidimo da su neke aktivnosti neučinkovite ili se neučinkovito provode, onda ćemo obustaviti plaćanja. Puno je tu još pitanja koja su se pojavila. E, ja sam vam spreman odgovoriti i ako se slažete ja vam odgovore mogu e, poslati ili mailom ili se možemo sastati na nekakvom tehničkom sastanku. Hvala predsjedavajući e, dnevni red bih nešto rekao nije u redu da komisija govori sat vremena a zastupnici 15 minuta ne možemo to tako ja u, budućnosti zahtijevam da e, komisija ima isto toliko vremena koliko i zastupnici dakle da budemo vremenski ravnopravno raspodijeljeni w, to će biti u sljedećem, <laughs> u mandatu, nakon izbora. Ispričavam se. Kaže predsjedavajući. Idemo dalje na drugu točku dnevnog reda koja se tiče suša. Od Švedske do Portugala su visoke temperature. Prouzročile e, različite posljedice za poljoprivrednike i za poljoprivredne prihode i to će zapravo značiti da ćemo e, kao posljedicu toga imati manje stočne hrane, e, lošije uvjete E, za životinje i znamo da su već poduzeti prvi koraci. Stoga će nam ravnatelj Dumitru reći nešto više o tome. E, Mihajl, evo izvoli, opet imaš riječ, ali nemoj tako dugo, molim te, imaš 15 minuta. Hvala vam lijepa, nastavit ću biti e, sažet. Hvala vam lijepa, kao prvo što ste mi dali priliku da vam opišem situaciju i da vam opišem što je komisija i što su države članice napravile kako bi se nosile sa ovom vrlo teškom situacijom u kojoj su se poljoprivrednici našli ovog ljeta. Dakle, ukratko, što se dogodilo? Reći ću vam kako je, e, kakvi su vremenski uvjeti i kako je to utjecalo na poljoprivrednike, odnosno na proizvodnju hrane i, e, e, i stočne hrane, te što komisija eventualno može napraviti ako se situacija pokaže e, e, lošijom nego što je sada. Dakle, svi ćete se složiti da smo ove, ovog ljeta imali ekstremne vremenske uvjete i to zbog toplinskih valova koji su pogodili većinu Europe, ali i zbog e, ekstremnih obilnih kiša koje smo imali u drugim dijelovima Europe. Tako da smo vidjeli da je kiša pogodila one krajeve, krajeve koji su prije bili sušni i obratno. Suša je pogodila one krajeve u kojima e, smo obično imali obilne padaline. Dakle, imamo promjenu e, u vremenskim uvjetima koja utječe na poljoprivredu. Spomenuo sam toplinske valove. Evo što se dogodilo u srpnju i kolovozu, dakle do 20. kolovoza u Europi. U mnogim dijelovima Europe, a naročito u e, središnjoj i sjevernoj Europi imali smo e, dugotrajne e, toplinske valove, imali smo u, u većem dijelu kontinenta 6 do 8 stupnjeva višu temperaturu, u drugim dijelovima Europe imali smo manje kiše ili e, potpun e, izostanak e, padalina. To je čak dovelo do učestalih suša. Kako je to utjecalo na pašnjake i na dostupnost stočne hrane, odnosno na zalihe stočne hrane i hrane za zimu? Imali smo, kažem, posljedice i po usjeve. Prema najnovim podacima, ukupna e, proizvodnja će biti e, oko 200 tona, što je 20% manje nego u prethodnim godinama, nego što je prosječna proizvodnja e, prethodnih godina. I to je najniža prognoza od 2012. vezano za žetvu najviše pogođena, eh, pogođen eh, Baltik. Eh, kao što vidite, to su ove zemlje označene crvenim. Žito je najviše pogođeno za 13 milijuna tona. To je mm, smanjenje od 9%. Isto tako imamo posljedice po ječam. vidite da su usjevi dosta slični, odnosno da rastu na sličnim e, dijelovima kontinenta i imamo kukuruz. Situacija je dosta miješana. U središnjoj i istočnoj i južnoj Europi imamo dobro, dobru situaciju, ali e, loše stojimo u središnjoj i sjevernoj Europi. To će prvo utjecati na tržišne cijene. Vidjeli smo da e, žito, odnosno pšenica za stoku, E, da se cijena mijenja, odnosno povećava za 14% u Poljskoj, a 43% u Francuskoj. Također, kad je riječ o žitu za mljevenje, vidjeli smo povećanje dugo gotovo 60% u Francuskoj. Ovo smanjenje cijena kompenziralo je gubitak e, koji su privrednici imali zbog nekih drugih uvjeta. Međutim, to nije dobro za potrošačke cijene. Kad je riječ o kvaliteti, kvaliteta je još uvijek dobra u Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjoj kraljevini, a miješana je u Bugarskoj i drugim zemljama. Što je komisija onda napravila? Moram vam reći da je komisija E, djelovala brzo, jer ovaj proces pratimo od početka svibnja. U trajnom smo kontaktu sa državama članicama na svim razinama. Imali smo kontakte između komisije i ministarstava i na nižim i na višim razinama. Tako da smo htjeli e, podsjetiti zapravo države članice što imamo na raspolaganju i čime se mogu okoristiti. Tako da smo svašta pojasnili, pojednostavnili, rekli da mogu e, iskoristiti različite mjere, da imamo fleksibilnost za ekologizaciju i tako dalje. Međutim, onda smo morali e, primijeniti prvi e, skup odstupanja od ovih pravila za ekologizaciju kako bismo omogućili proizvodnju hrane, naročito hrane za stoku. Onda smo morali uvesti još neka dalje odstupanja kako bismo omogućili veće paušale, isplatu većih paušala ranije i e, onda smo imali još dodatna odstupanja od ovih pravila za ekologizaciju. Što se tiče državne potpore, imamo do 80% e, štete e, koja se pokriva, štete uzrokovane sušom i uvijek se može koristiti de minimis potpora, odnosno do 15.000 eura po poljoprivredniku u razdoblju od 3 godine pod ruralnim razvojem imamo mjeru za e, e, e, za obnovu poljoprivrednog proizvodnog potencijala. Poljoprivrednici neće imati kazne ako ne mogu ispuniti svoje obveze jer su nastupili iznimne okolnosti. Što se tiče različitih instrumenta za upravljanje rizikom, imamo različite fondove Eh, koji se mogu iskoristiti za kompenzaciju poljoprivrednicima i postoje različite hitne mjere koje se mogu primijeniti, a mi ćemo rado pomoći državama članicama ako treba izmijeniti programe kako bi se te iznimne mjere primijenile. Jer ako se u ovakvim iznimnim situacijama program izmjeni, onda eh, eh, se pravo na sredstva gleda od trenutka kad se taj događaj zbio. Što se tiče ekologizacije, imamo mogućnost da države članice e, obrađuju e, druga zemljišta nego što su to inače radili. Zemljišta dakle na ugaru i danas govorimo na jednom drugom odboru o jednom drugom skupu pravila koja će omogućiti proizvodnju stočne hrane i kojim će se državama članicama produljiti vrijeme zimske žetve jer im želimo omogućiti da naprave sve one krugove usjeva koje bi inače imali da nije bilo ovih iznimnih vremenskih uvjeta. Dakle, kao što vidite, uvijek moramo intervenirati E, donošenjem nekakve odluke kojom se mijenjaju ovi uvjeti. Međutim, e, poljoprivrednice se uvijek mogu pozvati na višu silu. ako se pozovu na višu silu, odnosno države članice ako se pozovu na višu silu, ako e, utvrde da je nastupila viša sila, onda se poljoprivrednike ne treba kažnjavati, odnosno ne može se kažnjavati zbog neispunjenja zadanih ciljeva. E, danas ćemo razgovarati o još nekim odstupanjima, odnosno derogacijama i nadamo se da ćemo to usvojiti e, još u početkom rujna kako bi ih e, država članice čim prije mogle primjenjivati. Danas ćemo također govoriti o mogućnosti da se paušali, odnosno da se predujmovi povećaju sa 50 na 70% odnosno 85% i da se te isplate izvrše u e, listopadu, a ne u prosincu. Evo koje su zemlje za sad izrazile interes, mislim da je tu njih 17 koje su zatražile više predujmove i raniju isplatu predujmova. E, prvu i drugu iznimku od pravila za ekologizaciju e, zatražile 14 zemalja. Možda se danas pojavi još nekoliko zemalja koje će izraziti nekakve druge e, prijedloge ili potrebe, mi ćemo to uvažiti i predložiti komisiji i onda ćemo donijeti odluku. Međutim, istovremeno tražimo od država članica da nam do sutra kažu kako je sada stanje, pa ćemo napraviti dodatnu e, procjenu i vidjeti jesu li još neke radne potrebne i je li ovo što smo do sad planirali dostatno. Hvala. dužo Imamo mnogo javljanja za riječ. Svako e, ima e, minutu vremena. Kolega Vajc, izvolite. E, hvala predsjedavajuće. Komisija je ovdje brzo, učinkovito djelovala i hvala na tome, no ovdje se radi o suzbijanju simptoma, kako možemo u budućnosti priječiti e, djelovanje promjene klime na e, poljoprivredu e, kako je stanje sa humusom na tlu, jesmo, jesmo li priznali da humusna tla bolje suzbijaju sušu i sprečavaju eroziju tla. Imamo e, sve više problema sa poroznošću tla koje oštećuju i e, velike e, mehanizacijski strojeva kako bismo onda spasili tla da bolje mogu apsorbiraju vodu. Šta je sa mješovitim kulturama? Što je s tim pristupom? Nadam se da moramo nešto iz ovoga naučiti kolega, hvala e, što ste stavili ovo pitanje na dnevni red e, odnos e, prema vaše prethodnom izlaganju je e, zanimljiv. Nedavno ste rekli da pomoću satelita provodimo kontrole, a sad nam kažete da biste e, proveli mjere, morate uključiti i zemlje članice. E, a je li možda komisija bila neposredno odgovorna zbog prerade podataka i obrade podataka sa satelita? Što se se tiče prehrane životinja moramo e, pašnjake nadzirati i i eh, bitno je da hitno reagiramo oni koji eh, su ispunili uvjete eh, odnosno koji nisu ispunili uvjeti, uvjete će se kazniti šta se tiče vala vrućine moramo na njega hitno reagirati bez papirologije jer sve podatke imamo već sa satelita hvala predsjedavajući Sada se nadovezujem na ono što smo čuli. Vjerujem da je poljoprivreda prva žrtva promjene klime i stoga me brijene što sam u, u prethodne izlaganju niste govorili o okoliši i promjeni okoliša. Hvala. E, situacija u Litvi je vrlo složena. Imali smo lani mnogo kiše i e, pod e, žetva je podbacila, a sad opet imamo sušu i opet loše rezultate. Moje pitanje kupci e, ne žele u kompromise postoje e, ugovorne obveze e, da isporučimo određene količine i možemo li izaći u pomoć poljoprivrednicima kako ne bi nastradali u odgovoru sa otkupljivačima zaista iznenađuje i plaši nas. Ne znamo hoće li se ovo ponoviti e, iduće godine ili godine za toga. Mnogi su poljoprivrednici skeptični u vezi promjene klime, a sve mjere koje uzimamo u obzir su vrlo bitne i ako promislimo o novom ZPP-u moramo e, uzeti u obzir i upravljanje rizicima i što ćemo učiniti u budućnosti ako nam se dogodi ovogodišnja situacija. Možda ne, ne moramo ići odmah trčati e, u Europsku komisiju. Jasno je da postoji poljoprivrednici koji mogu djelovati u bilo kakvim uvjetima. Stoga bismo možda trebali e, savjet e, što učiniti u iznimnim i vrlo teškim situacijama. Ovo je jedna od tema koju treba uklopiti u novi ZPP. Hvala predsjedavajući. E, e, htio bih se e, osvrnuti na sušu i rezultati suše mogu biti i čak od polja do polja. To je bar tako u mojoj regiji iz koje dolazim i, i potrebno je da reagiramo i na razini zemalja članica. Komisija odbija njemački zahtjev da se tu uvede više fleksibilnosti i komisija je posebice, posebice je povjerenik e, Phil Hogan 100.000 e, hektara e, uljarica E, uništio i nemamo ih više e, u svom registru. E, trebali smo imati te uljarice, no bilo je zabranjeno da upotrijebimo zaštitu bilja. Evo recimo moja stara majka je 95 godina stara i ne, pamti ovakvu sušu. Kolega Valkasel. A nivel estatal existen Na državnoj eh, razini imamo do 80% eh, mogućnosti plaćanja štete. Međutim, postoje li mogućnosti korištenja nekih drugih eh, sredstava, primjerice za, primjerice za financijsku podršku u slučaju suše? U ovoj komisiji jako puno govorimo o biodrživosti i o zaštiti okoliša. Međutim, isto tako treba posvetiti e, pozornost problemu e, dezertifikacije koja pogađa jug Europe. E, dakle, E, ja bih volio vidjeti veću, veću pažnju e, koja bi se trebala posvetiti ovom problemu, jer dezertifikacija e, ne treba se rješavati u subsidijarnom okviru. To je nešto što se svih nas tiče i stoga iziskuje veću podršku zajednice. Hvala. Hvala predsjedavajući. Ja bih se zahvalila komisiji jer Pogledala sam što je komisija učinila za nizozemsku i tu je donesena dobra mjera e, i odgovorena su pitanja poljoprivrednika i njihovih udruga. No, e, imamo krizu, imamo katastrofu, e, imamo samo četvrtinu uroda krumpira i imamo premalo E, kukuruza, a e, mljekari imaju velikih e, problema sa nabavom hrane za životinje i nešto ćemo morati uvoziti, nešto ćemo uvoziti iz Brazila i SAD-a. Ne možemo ovako tešku temu obraditi u par minuta i pogledam nizozemsku, nizozemska nema e, pravo na neke fondove. I moramo e, govoriti e, što, kako učiniti cjelokupnom cjelokupnoj poljoprivredi. Evo, imamo različite rezultate e, suše u raznim dijelovima Europe. Imamo katastrofične e, e, izvještaje sa terena i za mene se postavlja pitanje i ja sam uvjerena da komisija je dobro djelovala i sve je mogućnosti iskoristila, no za mene se postavlja pitanja koliko zemlje članice čine. Ja isto smatram da je problematičan ovaj Ovaj, e, ovo porezno pravo koje je odbijeno Njemačkoj. E, imamo e, unutar omnibusa da se kaže da ako padne prihodi do 20% već tada se može nadoknaditi. No, Njemačka ima pad od 30% u zadnje tri godine i za mene je bitno da pomognemo poljoprivrednicima i E, na način da e, im ranije isplatimo štetu i to čim prije. Kolega Vjegas ima riječ. Što se tiče Azora, na, tamo vlada suša od ožujka i e, u, imamo katastrofalnu situaciju što se tiče e, direktnih plaćanja, ekologizacija, to nije dovoljno e, za regiju e, sa mnogo malih farmi. Treba nam strukturni odgovor na ovakav problem što se tiče navodnjavanja. Želimo novi sustav za navodnjavanja. Predsjedavajući, hvala direktore. Vjerujem da se sve kolege slažu eh, kada kažemo da je situacija u Europi dramatična i Europski observator je to jasno naglasio. Imam konkretno pitanja. 15.000 eura za tri godine, no proteklih godina se dogodilo više katastrofa, primjerice u Belgiji i taj novac nije dovoljan. Možemo li povećati taj minimalni iznos i kakve dopunske akcije e, možemo osmisliti? Mislim da je situacija na mjestu događaja kritična. E, moramo biti kreativni kako bi poljoprivredni sektor e, preživio. E, moramo konkretno podupirati poljoprivrednike jer voda koja, koja nije bilo tijekom ljeta može se vratiti. Hvala ja sam iz e, Portugala sa Azora. To je otočje koje je mnogo patilo od suše i to od ožojka. Hvala na predstavljanju. Portugalska vlada pokušava zajedno sa EU institucijama riješiti situaciju E, poljoprivreda e, na Azorima bazira se na stočarstvu i mljekarstvu i e, mnogo je štete izazvala ova suša za naše poljoprivrednike i 2017. imali smo požar u Portugalu ove godine, smo u novinama zbog suše, to je sve dovelo do erozije tla e, i imamo vremenske fenomene koji utječu e, na rast e, šuma. Bitno je da E, ove vremenske uvjete ne gledamo odvojeno od drugih e, ekstremnih e, vremenskih uvjeta, primjerica bujičnih kiša. To je povezano malo je tema koje nas ovako razdvajaju kao ovo mi e, smo ipak različitog mišljenja. Neki od nas e, misle da ćemo postupati kako smo i do sad postupali. E, I kad dođe katastrofa, nova će nam s, Brisel će nas spasiti svojim novcem. Neki drugi misle da moramo promijeniti način razmišljanja o poljoprivredi, o ekologiji. Nismo ovdje istog mišljenja jer onaj tko želi promišljati poljoprivredu i e, mora prestati razmišljati o tome kako samo dobiti novac nakon katastrofe. Kolega Buda. Hvala. Hvala. Vrlo bih kratko rekao da mislim da se trebamo usredotočiti na sljedeće. Suša je počela u prvom dijelu godine i tada je bilo teško nešto poduzeti, ali onda nam je kiša smetala e, da na vrijeme provedemo žetvu i zbog toga imamo probleme sa stočnom hranom i pšenicom. Što znači da bismo trebali uvesti neke mehanizme koje bi poljoprivrednicima omogućili da kupuju stočnu hranu unaprijed. Baš kao što su neki od kolega rekli. Mislim da e, ranije isplate izravnih plaćanja su dobro rješenje pa bi poljoprivrednici mogli unaprijed, odnosno na vrijeme kupiti hranu. Hvala vam. E, zahvaljujem komisiji na prezentaciji. Kao što su već neke kolegice i kolege rekle, sasvim je sigurno da su ovi alati za upravljanje vrlo važni i da moramo moći upravljati rizicima. Također, kao drugo, moramo se usredotočiti na kvalitetu tla, to mora doći do izražaja u budućem ZPP-u, ali ono što se vidjelo u vašem e, prezentaciji je da bez obzira da radite konvencionalno ili organsku poljoprivredu, svejedno imate problema i bitno je da imamo određenu fleksibilnost. Zato mi se vrlo svidjelo što je e, Agri napravio e, u sklopu svojih nadložnosti, ali treba uočiti i posljedice za okoliš. Jedan ili dva primjera dam. Recimo u periodu kada se e, može e, podnositi prijava e, za potporu za gnojivo, To je jedan period, a sada imamo dugu sezonu, što znači da bismo mogli duže mogli koristiti životinsko gnojivo. Ili ako u nekom času više ne možete obrađivati zemlju, međutim kada imate odgovarajuće uvjete možete ponovo posijati recimo usjeve za hranu za životinje. Znači Znači tu bi trebala veća jasnoća i e, brže djelovanje. Hvala, gospođa e, Mislim da ipak treba eh, odati priznanje komisiji da je prilično djelotvorno i brzo eh, djelovala i pomogla u barim zemljama poput Irske. Postavila bih pitanja o dugoročnijim posljedicama. Jeste li napravili neku procjenu kakva će biti situacija sa stočnom hranom u cijeloj Europskoj uniji? Jer svi govore o tome da treba uvesti eh, karmivo, ali to će imati određenu cijenu. Možda je i to je jedan sektor koji smo e, zanemarili. E, nije dobro reći da je dobro imate mali prinos pa sad imate veće cijene. Ovo se događa u vrlo lošem trenutku za poljoprivrednike, za uzgajivače povrća također i e, mislim da trebamo dugoročnije razmišljati. Ako ovakvi obrazci vremenskih uvjeta postanu češći, redoviti, trebamo nešto smisliti. Hvala. Ova nam situacija pokazuje da je poljoprivreda prva žrtva klimatskih promjena. Također pokazuje koliko je važno upravljati rizicima, odnosno imati odgovarajuće instrumente za upravljanje e, rizikom, što znači da to moramo uključiti u budući ZPP. Komisija je tu uskočila i pomogla nekim državnim članicama postaviti dva pitanja. Prvo, e, ovaj e, je problem zahvatio veći broj država, uključujući i moju e, zemlju. Je, predviđate li neke mjere i za druge zemlje? I drugo, je li komisija u kontaktu sa svim državama članicama kako bi imala neku sliku ili informacije o šteti koja je nastala? propisi koji se trenutno stavljaju, mogu li oni biti temelji e, za buduće mjere za države članice? Hvala. E, ovdje sam četiri i pol godine i mislim da nikad se nisu ljudi tako brzo javljali za postavljanje pitanja kao u odnosu na ovu temu, a razlog je to što je ova situacija pogodila sve u cijeloj Uniji i ne samo da ih je pogodila, nego znamo da svi moramo nešto pokušati učiniti s tim u vezi, jer bez obzira jesmo li s lijeve ili desne strane ili u, centru, e, znamo da ljudi očekuju od nas da se tu nešto riješi. Imao bi stoga pitanje za komisiju. E, vaši e, sadašnji prijedlozi za ZPP, ako bi oni sada bili na snazi, e, kako bi to utjecalo na brzinu kojom možete pomoći zemljama da nešto učine u ovakvim zemljama, isto tako kako bi to utjecalo na neke dugoročne planove o tome kako se poljoprivrednicima može pomoći da ublaže posljedice e, klimatskih promjena, dakle u sektoru poljoprivrede i šumarstva. Dakle, kakav je plan, kako ćete poboljšati situaciju? Gospođo Počevska. Hvala vam. Imala bih jedno pitanje. Dolazim iz zemlje Oprostite, mm,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 Hvala. Dakle, e, zastupnica iz Poljske se žali da je jako jučer donesena odluka u odboru za proračune da će biti pomoć ljudima koji su nastradali prošle godine. Tu je reakcija bila vrlo spora, e, pa ju zanima što će se e, poduzeti da se to popravi. Hvala. Suša je da kako strašna i kad čovjek sluša te priče, užasava se. U mom kraju to nije bio problem. U gospodin Flanagan se možda kođer može identificirati s ovim što ću reći, a to je da od prošlog srpnja do ovog svibnja e, poljoprivrednici nisu uopće mogli obrađivati zemlju e, jednostavno e, region, uvjeti u pojedinim regijama se razlikuje i onda ne možemo imati situaciju da 30. E, studenog morate obaviti to i to. Jednostavno e, moraju zahtjevi biti drugačiji ja već e, sam dugo vremena ovdje, možda e, i predugo, međutim činjenica je da ne možemo imati iste uvjete, iste zahtjeve za sve dijelove Europe. Ovaj puta e, ćemo očito imati ozbiljan problem sa stočnom hranom, ali imamo i drugih problema u drugim krajevima. Hvala. E, Le je prošli, prošli tjedan imao jedan članak. Evo sad bih pročitao. U srijedu je objavljeno iz Berlina e, da će se blokirati određeni dio novca, veliki iznos novca, 680 milijuna eura e, za poljoprivrednike pogođene sušom u Njemačkoj. Njemačka i Švedska su dakle e, napravile već svoj vlastiti e, plan pomoći, a pogođeni su i drugi u Europi. Hoće li komisija e, sada prepustiti svaku zemlju svojim njezinim vlastitim mogućnostima za rješavanje ove krize. Zahvaljujem na svim pitanjima i komentarima. Izvolite, gospodine ravnatelju. Hvala vam. E, pokušat ću dati neke konkretne odgovore na konkretna pitanja koja su postavljena. Kao prvo, kakva bi bila situacija kad bismo primijenili e, propise iz današnjeg sadašnjeg prijedloga e, za novi ZPP. E, rekao bih e, da bi onda e, države članice imale mogućnost da odmah reagiraju, ne bi morali čekati da Brisel donese neke odluke, odnosno ne bi se morale prvo obratiti Briselu pa čekati da Brisel donese odluke, nego bi mogle pomoći brže poljoprivrednicima da reagiraju na odgovarajući način. To je upravo ona prilagodljivost, fleksibilnost koju želimo dobiti novim propisima jer države bolje imaju imaju e, znanje o tome kako je konkretno na terenu. Ne moramo sve odlučiti u Briselu jer to su procedure, tu se moraju sastati odbori i tako dalje. Dakle, sad će to biti u rukama država članica. E, gospodin Dantan e, je doveo u pitanje je li komisija ovaj put brzo reagirala. Pa rekao bih ovako, mi smo pratili situaciju od početka i donijeli smo odluku zapravo najbrže što je bilo moguće moguće, ali smo morali e, tražiti informacije i podatke od samih državi članica. Mi nismo mogli donijeti jedno rješenje za sve sami od sebe. E, dakle, jednostavno e, znamo da nas klimatske promjene sve jače pogađaju i u buduće ćemo morati vrlo pomno e, razmotriti i stalno imati na umu e, koje aktivnosti poduzimamo u poljoprivredi i kako štitimo okoliš da bismo ublažili posljedice klimatskih promjena. E, bilo je konkretno pitanje je li situacija sa zalihama stočne hrane zabrinjavajuća. Mi se brinemo i popravili smo se da imamo dovoljno zaliha jer smo srećom od ranije zapravo imali e, određenu rezervu. U tom smislu nismo u nekoj e, opasnosti. E, zatim proaktivnost i reaktivnost. Mislim da moramo ZPP, u ZPP ugraditi mnogo više instrumenata E, koji će omogućiti upravljanje rizikom. Važno je da se naši poljoprivrednici mogu sami opremiti kako bi sami sebe mogli zaštititi. Znači da oni sami moraju koristiti više alata za upravljanje rizicima. Za sada nismo bili naročito uspješni i moramo uvjeriti i poljoprivrednike i administracije u pojedinim državama da je to potrebno. Recimo uzgojivači životinja, e, oni su mogli se odmah e, javiti za e, pomoć zbog nedovoljne stočne hrane među svojim državama. Ali malo je država koje imaju to instrumente. Dakle, čuli smo ovaj primjer iz Njemačke. E, ali e, nadamo se da ćemo imati i nove fondove i nove alate za stabilizaciju prihoda poljoprivrednika. Ali u svakom slučaju morat ćemo u ZPP-u imati više alata, više instrumenta koji će biti osjetljivi na pro, klimatske e, promjene i moramo paziti da ono što radimo bude korisno za okoliš e, i za klimu. Što se tiče proaktivnosti e, komisije, pa e, države članice već imaju određene instrumente u svojim rukama. Imali smo niz bilateralnih susreta gdje smo objašnjavali na bilateralnoj razini državama koji instrumenti postoje i kako ih mogu koristiti. Recimo proglašavanje više sile, to već postoji. Ako e, poljoprivrednik procjeni da je u toj situaciji, njega treba ili nju izuzeti od nekih kazni. Sada imamo još jedno šire tumačenje odredbi o više sili, jer kažemo da se ona odnosi na cijelu regiju, što znači da ne mora svaki pojedini poljoprivrednik, poljoprivrednica se prijavljivati, nego se proglasi e, više sila za e, cijelu e, regiju i onda ljudi u tom području ne budu kažnjeni zbog neodgovarajućeg ponašanja u odnosu na ekologizaciju. Što se tiče derogacija e, jednostavno očekujemo da ljudi e, proizvedu više e, stočne hrane i da im onda omogućimo, odnosno damo određenu fleksibilnost da koriste e, da me da siju e, usjeve u periodima između dvije e, glavne sjetve ili da pokušavaju recimo uzgajati jedan usjev umjesto mješavine usjeva ako je to u nekom času povoljnije ili da E, imaju dakle neke e, veće mogućnosti e, za neposrednu reakciju na uvjete i odlučivanje o dodatnoj sjetvi ili izboru određenih usjeva koje će biti moguće. Tu znači možemo isto proglasiti neke derogacije u određenim uvjetima. Što se tiče kontakta komisije e, sa državama članicama, on se odvija na dnevnoj bazi. Sutra je e, krajnji rok za prikupljanje informacija o ovoj konkretnoj situaciji. Na temelju tih informacija procijenit ćemo situaciju i razraditi aktivnosti koje ćemo poduzeti. Da kako da ćete o tome biti informirani. Hvala. Hvala. Mislim da su zastupnici od vas očekivali e, da čuju da li možda postoji mogućnost e, potpora i pomoći e, iz same Europske unije. Dakle, postoji dodatni novac? Dakle, ne samo da se omogući neka isplata ili derogacija unutar država članica, nego jer jednostavno neće sve države u svojim proračunima E, imati sredstva da si priušte e, ovaj tip pomoći. Gospodin Rope? Htio bih e, čuti odgovor na pitanje. Vi ste rekli da poljoprivrednici, poljoprivreda može reći da je došlo do više sile, ali poljoprivrednik koji nije požeo žetvu, a ima ugovor sa otkupljivače, može li e, odstupiti od ugovora e, i pozvati se na višu silu? otkupljivači sada zahtijevaju određenu količinu e, žetve, ali ako žetve nije bilo, šta sad dalje činiti? Molim da ovo pitanje pismeno postavite. Izvolite, gospodine. E, Imamo konkretno pitanje. Mnogi ekološki uzgajivači e, nemaju dovoljno e, hrane, nisu proizvodi dovoljno proizvoda i sada će mnogi ekološki proizvođači morati kupovati i nekološku hranu za stoku. Šta ćemo s time? One minute, Evo samo jedna minuta za odgovor. E, što se tiče dodatnog financiranja e, iz proračuna Europske unije, ja na to nažalost ne mogu odgovoriti, uputit ću pitanje e, svom povjereniku. Što se tiče izuzeća od nekih obaveza, da bit će izuzeća u odnosu na plaćanja iz <clears throat> ZPP-a, naime neće moći će dobiti to E, bez obzira na e, to jesu li ispunili e, sve rezultate. Što se tiče organske poljoprivrede, dakle poljoprivrednici koji se bave ekološkom poljoprivredom oni mogu dobiti također veće predujmove a što se tiče E, odstupanja, odnosno e, izuzeća, da uvjeren sam e, da će toga biti. Recimo opet za njihove doprece za ekologizaciju, oni će sigurno tu dobiti mogućnost izuzeća. Zahvaljujem gospodinu ravnatelju. Naše će se tajništvo prokonzultirati sa koordinatorima jer mislim da bismo se trebali obratiti predsjedniku komisije u pogledu e, ove suše koja bitno ugrožava konkurentnost europske poljoprivrede. U tom konkretnom slučaju nekih 500 e, milijuna eura neće biti dovoljno, treba će veća e, pomoć e, proračunima država članica i mislim da je to nešto čime, od čega treba biti svjestan predsjednik komisije i čime se komisija mora pozabaviti. Vjerovatno će trebati i neke dodatne informacije koje nam komisija može dati. E, a možda ćete iz svojih e, država vi moći e, dobiti neke detaljne informacije koje ćete moći iznijeti u vrijeme na plenarnoj sjednici. Zahvaljujem gospodinu ravnatelju. Još jednom znam da vam je bilo naporno ovo jutro, odnosno rano prije podne. Ja vam zahvaljujem što ste došli i što ste nam sve ovo iznijeli. Zahvaljujem na suradnji, a mi prelazimo na 18. točku dnevnog reda. Naime, točku 17. točkom dnevnog reda ćemo se pozabaviti kasnije. A sada e, dajem e, riječ gospodinu Egnju, koji je izvjestitelj za mišljenje o uspostavljanju programa za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE. Izvolite. E, meni je ovo veliki trenutak. E, danas je moj rođendan, a, a evo imam čast sastavljati e, izvješte o mišljenju. Uglavnom je rođendan bi trebao biti neki sretan i vesel dan, a čini se da je ovaj moj tekst uglavnom izazvao negativne mailove. E, u ovom se tekstu over the last 2000 years često e, pojavljuje termin e, poricatelj a ja doista poričem činjenicu da ljudi općenito, a pogotovo poljoprivrednici mogu poboljšati vremenske uvjete. E, i tu se moram ponašati i ponašam se kao da pripadam zelenima. Sredinom 80. E, godina e, mi smo imali jednu konferenciju gdje se počelo govoriti o ljudskom, ljud, ljudi prouzročenom globalnom zatopljavanju. Tada je to bilo iznenađujuće jer je 70. E, godina, dakle nekoliko godina ranije, objavljena e, knjiga koja je najavljivala novo ledeno doba e, Tamo, e, međutim, sad smo čuli da bi za 30 godina e, došlo do, doći do porasta e, razine mora od jednog metra, a da će Velika Britanija imati mediteransku klimu. Ja sam poduzeo neke aktivnosti i počeo uzgajati neke usjeve koji su inače karakteristične za Mediteran. Međutim, to se pokazalo dosta neuspješnim, bilo zbog kasnih mrazova ili nekih drugih okolnosti. 30 godina je sada isteklo, 2017. nije došlo do drastičnog e, zatopljavanja, a mnogo toga se promijenilo u načinu kako govorimo o promjenama. Više nije globalno zatopljavanje, nego, je, nego su klimatske promjene. A, a e, s obzirom da sam ja od klimatskih stručnjaka čuo e, da je e, nemoguće da imamo e, hladnu zimu zbog razine ugljičnog dioksida. Ja sam ponovo u tom svjetlu nešto učinio i pokazalo se opet neuspješnim. Naime, čini se da se statističkim podacima manipulira što odgovara nečijim interesima. S vremenom je ovo postala nova religija i čujemo E, čujemo e, nove proroke koji govore o mm, iz IPCC-a e, slušamo mnogo o stakleničkim plinovima, stalno se govori u ovom tekstu se stalno govori o E, ugljikovom dioksidu, a ne spominju se e, drugi plinovi. Međutim, kako god sve, to je nešto na što pojedini poljoprivrednici ne mogu utječati. Imamo satelitska mjerenja e, i slike koje pokazuju da je velika koncentracija ugljikovog dioksida iznad prašuma, dakle u područjima gdje nema ljudskog djelovanja. E, naime, e, za poljoprivrednike u redu da, oni bi mogli ostavljati zemlju na ugaru i manje e, koristiti traktore. E, međutim, sve skupa zapravo je sasvim e, nejasno i tu je jedna velika zbrka. Što je ono što bismo htjeli postići? Kako mjerimo to? Znamo da nam treba veća proizvodnja hrane, a za to treba platiti određenu cijenu. E, ako hoćemo smanjiti razine od 400 ppm na 220 ppm, treba nam uputa kako da to učinimo. E, jedna tvrtka je e, pojavila se sa svojim novim proizvodom, jednim konverterom. E, dakle, i to je spravica veličine E, mobilnog telefona koju objesite e, ispred usta krave i onda dolazi do oksidacije i vodene pare. Međutim, e, ono što nije naročito dobro je da imate, da se jedan plin pretvara u dva, što nas vraća na početak, a osim toga, ono što, što izdahne krava se mijenja, miješa sa svime što jest u atmosferi. Dakle, nikakav dobar učinak nismo postigli. Dakle, sve kad bismo i našli neku emisiju kako ćemo e, mjeriti ove vrijednosti, e, što, ćemo, što će se dogoditi kada imamo kravu lošeg metabolizma i koju bi zapravo trebalo uputiti u klonicu a ne nešto drugo pokušavati. Čini se e, što se tiče proteinskih usjeva da ih komisija želi e, još i više nego danas, a s druge strane želimo izabrati e, biljke koje koriste manje dušikovog oksida. Dakle, ako komisija to doista želi postići, morat će zapravo dozvoliti primjenu novih tehnika, a to je GMO, a upravo to zeleni lobby nikako ne želi. Dakle, e, komisija sada e, često koristi riječ ublažavanje e, klimatskih promjena. Međutim, što god činili, klima će se promijeniti, a važno je da se mi pokušamo tome prilagoditi, a ne da gubimo snagu na to da pokušavamo spriječiti tu promjenu. Sasvim sigurno ne želimo reći poljoprivrednicima da se moraju manje biti aktivni u poljoprivredi kako bi poboljšali vremenske uvjete na zemlji. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu, izvolite. Hvala vam lijepa. E, hvala i izvjestitelju na ovom izraženom mišljenju vezano za naredno proračunsko razdoblje. E, komisija ima program live E, i predlaže da se program LIFE poveća za 16%. za razdoblje od 2021. do 2027. Mi smatramo da je prijedlog komisije preširok jer e, se ne uzima u obzir potreba za štednjom. je imamo rezanje u ribarstvu, u kulturi i tako dalje, stoga smatramo da je 16% povećanja previše. Drugo, od komisije tražimo objašnjenje za takvo povećanje, jer mi smo u zemlji u kojoj sada e, razmatramo direktivu o habitatu. E, tu isto tako imamo i različita poljoprivredna područja. Riječ je o tome da treba izvići situaciju da se vratimo na život u jednom Dakle, trebamo izbjeći vraćanje na, na jedno razdoblje u kojem smo strahovali od klimatskih promjena i ledenih e, doba. Međutim, e, klimatske promjene koje je uzrokovao čovjek e, definitivno su tu. To je potvrdila i znanost. I stoga mi smatramo da to zaista jest tako. komisija predlože, odnosno donosi jedan prijedlog e, koji sadrži strukturu koja je nama prihvatljiva. Međutim, smatramo da e, treba puno više biti zastupljena poljoprivreda. Puno je poljoprivrednika kojima je zemlja oduzeta. Postoji određeni broj hektara koji su zaštićeni programom Natura 2000 i slično se dogodilo ne samo u našoj zemlji, već i u Njemačkoj. A sve to ne bi li se e, ta zemlja zaštitila u okviru programa LIFE. Smatram da trebamo i dalje do Pustiti e, e, zaštitu okoliša i provedbu klimatskih aktivnosti u državama članicama jer ne smijemo zaboraviti da su upravo poljoprivrednici oni koji se najviše okrivljuju za e, emisije CO2 Također imamo e, pitanje kredita za poljoprivrednike, a komisija zapravo ne uzimaju u obzir različite napore koje poljoprivrednici ulažu u očuvanje okoliša. Dakle, treba zaštititi okoliš i klimatske aktivnosti, ali uzeti u obzir i napore poljoprivrednika. Predsjedavajući, hvala. E, mislim da ćete mi dati e, dovoljno vremena. Biti ćete obzirni kao i prethodnoj govornici. 21.6. E, smo protestirali da gospodin Egnju bude e, izvjestitelj za ovo područje. Vidite e, iz ovoga što je on rekao da smo imali pravo. E, ne možemo ljudima koji su protiv promjene klime i koji poriču da dolazi do promjene klime dati ovakve, ovakva izvješća da ih izrađuju. Jučer smo eh, imali i u vijestima kakav je eh, izvješće napisao gospodine Egnju i eh, svi su eh, se u medijima okrenuli protiv njega. LIFE je program koji je definirao najbitnije ciljeve Europske unije po pitanju zaštite prirode i zaštite životinja i okoliša. Tu se izdaje mnogo novca i Poljoprivredni odbor od Agri e, je propustio priliku da se ozbiljno pozabavi ovom tematikom davši na izradu izvješće čovjeku koji poriče da postoje klimatske promjene. Stoga su programi za energetsku prekretnicu e, bespotrebni. Želimo neke programe e, ukinuti i još e, bih poduprala sve oni koji se bore protiv protiv klimatskih promjena i gospodinu Egnjevu se to sve čini vrlo glupim. On je danas opet rekao e, i, i pozvao se na studije iz 2000 treće, gospodine Egnju, evo vam e, rođendanski poklon. Ja u mojoj regiji Podzdamu postoji institut za e, studiju, studiranje e, promjena klima i ondje su mnogi klimatolozi i imaju posve oprečan stav, e, stav vašem e, i e, vašim studijama koje ste vi navela, koje ste naveli. I studije iz moga kraja se pozivaju na stotine milijuna godina i govorimo o generacijama, o, o, o govorimo o našim predsima, ali i o našim nasljednicima i oni će svjedočiti e, dramatičnim promjenama. Što se tiče e, saziva idućeg, e, danas ne znamo kako ćemo, kako će izgledati svijet za sto godina, ne znamo. I samo da još nešto kažem. Programu Life Pozdravljam da su dodana nova sredstva, e, moglo bi se dodati još više i staviti više novca na raspolaganje jer za e, ostvarivanje klimatskih ciljeva 2030. Europske unije e, potrebno bi bilo 170 e, milijarda eura godišnje sveukupno, a e, program LIFE se neće više ograničivati na sedam godina kako bi se moglo osigurati i kontinuitet. I to smatramo vrlo razumnim u E, mi ćemo pokušati e, e, pobiti ovu besmislicu koja nam je danas predstavljena kako bismo dobili dobar program Life za Europu. Hvala lijepa. Pani posao przekroczyła pani Vi ste govorili četiri minute. Prekoračili ste dodijeljeno vrijeme ali mislim da smo svi uh, iščekivali vaše. Hvala predsjedavajući. E, Gospodni Egnju e, pravi glupost ima glasove glasača koji su ga izabrali. Oni će možda idući put razmisliti koga bira no, gospodine Egnjo je izvrgnuo ruglu cijeli e, ovaj odbor i rad ovog doma i zato postoji konkretna odgovornost. Htio bih uputiti na to da gospodin Egnju ovaj e, zadatak e, dobio E, većinom e, desnih e, zastupnika, već i glasovima EPP-a i glasovima ALDE-a koji su mu dali ovaj zadatak da ovo izvješće sastavi. I mislim da je to bilo pogrešno e, prozivam kolegu e, Desa i kolegicu Müller da se e, odmaknu od ovakvog načina sastavljanja izvješća i hokus pokus teorija. Mislim da možemo imati različita mišljenja, možemo žestoko raspravljati, ali postoje znanstvena područja gdje postoje različiti rezultati, ali i znanstvena područja gdje je vrlo jasno, gdje su tisuće znanstvenike potvrdile da je činjenica da ljudski ispuštanje CO2 jasno i jako utječe na klimu i to su činjenice. A mi ako mi kao politički e, predstavnici ne držimo više e, znanstvenih e, e, činjenica, onda nismo vjerodostojni u očima svojih glasača. Što se tiče i EPP-a i e, zastupnika Aldea, morali su, oni bi morali biti uvijek strogo i strogo se držati provjerenih znanstvenih činjenica i jasno se distancirati od ovoga što iznosi gospodin Egnju. Pa, na e, sprawozdanie komisji, e, opinia komisji zawiera także Mišljenje našeg odbora sadržavat će amandmane, a vi, izvjestitelji u sjeni, svi imate pravo podnijeti svoje amandmane. Ako ih e, predsjedavajući, nema mnogo prostora u medijima za naša izvješća i ja sam se iznenadila što su u austrijskom radiju e, jutros kolega Vajc e, se oglasio ovome, zahvaljujem mu na ovome i evo što je rekao, e, evo citat gospodina Vajca, kada čijemo se protiviti E, e, znanstvenim činjenicama s nekakvim pseudoznanstvenim činjenicama, onda se diskreditira sam Europski parlament. Evo, s ovim saznanjem možemo i, i budućnosti e, se o, osvrnuti recimo na aferu sa glifosatom i možda se možemo osvrnuti na činjenice, a ne razno razne religije oko toga. Gospodin e, Egnju je sastavio izvješće Mi smo demokrati. On je, kolega Egnju, pripada jednom um, klubu, demokratski je izabran i meni je e, vrlo upitno ako se njemu oduzme pravo na sastavljanje izvješća i mislim da je svi imamo mogućnosti da radimo na tome, imamo sva sredstva da oblikujemo ovo mišljenje. Još bi htio, htjela pročitati e, mišljenje svog izvjestitelja u sjeni koji ima dvije minute vremena za izjašnjavanje i samo kažem da mi kao kluba ALDE pozdravljamo prijedlog komisije jer vjerujemo e, da ovim programom LIFE e, zaista možemo E, ispuniti nišu između velikog istraživačkog novca i provedba, tehničke provedbe tih e, istraživačkih nalaza u praksi. E, dakle, time se može namaknutim novcem nešto financirati primjerice čista energija. Što se tiče prijedloga izvjestitelja u Sijeni, on kaže da nismo složni s time da kategorije smanjenja slabljena klime sažimamo nešto drugo. Upravo smo aktualno vidjeli što se dogodilo ovo ljeto sa sušom i trebaju nam mjere za prilagodbu klimatskim promjenama. Mi kao ALDE e, stojimo iza Pariškog sporazuma i e, znamo e, da želimo svojim nasljednicima ostaviti čisti planet i, se, ne slažemo se sa stajalištem izvjestitelja i mi ćemo unijeti svoje amandmane. Molim vas da se držite dodijeljenog vremena od jedne minute. Gospodine Hvala vam lijepa. U principu želim e, zahvaliti i čestitati u ime kluba, ali to bih inače napravio, danas ne. E, e, želim biti jasan. To sam rekao koordinatorima i ostalima. Dakle, kolega se sramoti, ali i podriva Europsku komisiju, Europsku uniju, E, slabije ne samo Uniju, već i odbor i vas kao e, predsjedatelja ovog e, odbora za poljoprivredu. Mislim da stvar treba jasno reći. Mi smo znali u našem odboru da ih treba uključiti u izradu izvješća. Međutim, mislim da ovo što smo upravo čuli iz izvješća nije dobro. Što je sa e, poštivanjem e, održivih ciljeva, održivog razvoja. Oni su jako bitni u ovom kontekstu, a o tome ništa nisam čuo. Mislim da postoji velik nedostatak da se na tome e, velik nedostatak volje da se na tome radi. Neću zalaziti u detalje vezano za sve probleme koje sam utvrdio, ali kako možemo uopće prihvatiti, slušati sadržaj ovog izvješća? Mislim da je to opasno i da trebamo biti pažljivi jer se izlažemo velikom riziku. Hvala. Hvala vam lijepa. Uopće se ne slažem sa gospodinom Davidom Agnjom i njegovim poricanjem e, činjenica. Ja ga prihvaćam kao parlamentarnog zastupnika i to je sve. E, tako da ću uložiti amandmane na ono što je on predložio naročito 4, 5, 7, 11, 22, 31 i ostale. Kao supredsjedatelj e, radne skupine za LIFE, e, obično e, bih Dakle, toplo pozdravljam komisijin prijedlog koji naglašava važnost programa LIFE i priznaje uspjeh koji je do sada ostvaren u okviru tog programa. Govorili smo i o suši. Nažalost, naš kolega ne odobrava 16% odobrenje, e, odnosno povećanje programa LIFE, e, no to povećanje jest bitno jer ide u korak e, s povećanjem financiranja programa LIFE na ovaj način financirat će se projekti koji bi u CFP-u e, potpadali pod e, obzor 2020. Oprostite, evo još e, samo dvije minuta ako dozvoljate. Jer dva dana nismo ni o čemu razgovarali i sad odjednom sve moramo sve zgurati u nekoliko sekundi. Dakle, pozdravljam odluku da se osiguraju kvalitetni projekti i dodjela sukladno geografskim kriterijima i također pozdravljam pokušaj da se pojednostave e, određeni dijelovi programa. Međutim, e, rekao bih da treba biti oprezan u pogledu e, previše delegiranih akata. Stoga ću u vezi toga uložiti jedan amandman. Kolega Bramen, nema mikrofon. Moli se zastupnika da uključi mikrofon. Kao što znate, ja imam komad, jednu cjepanicu u e, svom e, uredu i pitao sam tu cjepanicu jutros što je to klimatska promjena i taj komad drveta, dakle taj balvan koji ja imam, mi je rekao klimatske promjene ili ti globalno zatopljenje e, je povećanje prosječnih temperatura na zemlji uglavnom zbog ljudske uporabe fosilnih goriva, zbog čega se staklenički plinovi spuštaju u zrak. E onda sam tog istog Balvana pitao e, je li klimatska e, promjena e, stvarna. Na što mi je Balvan odgovorio da postoji široki konsenzus u znanstvenoj zajednici diljem svijeta da je to stvarna i da je gotovo sasvim sigurno da je uzrok te promjene i ljudska aktivnost. I onda sam taj isti Balvan pitao svoje treće pitanje, koji su uzroci klimatske promjene i Balvan je bio vrlo jasan. Rekao je primarni uzrok je spaljivanje fosilnih goriva, a to je nafta i ugljen, čime se ispuštaju staklenički plinovi, prije svega CO2. Ostale e, ljudske aktivnosti poput e, poljoprivrede i deforestacije doprinose e, toj promjeni. U zaključku, kad je riječ o klimatskim promjenama, ja se slažem s Balvanom, a ne sa Ukipom. Oj, oj, oj. Pan poseł Hausling. Ja, ihr Staunen kann man tragen. Moram se vratiti na kolegicu Miller. Ona kaže e, kao da postoje neka dinamika. E, onda možemo E, idućem euroskeptiku dati neko važno, e, važan zadatak. Vi, e, kolega De, ste, ste prouzročili da smo se osramotili kao odbor ovako važnom temom, važnim izvješćem. Mislim, niste mogli gore postupiti nego što jeste. E, što se tiče e, rasprava o glifozatu, time e, vrijedite sve ljude koji se pitaju o korisnosti, odnosno o štetnosti glifozata, da ga ih stavljate u istu klasu sa kolegom Egnjom, nemojte to činiti. Malo sam iznenađen da e, netko to vidi kao kolega e, Egnju, da, da tu ima mnogo novca u programu Life. Evo, pogledao sam e, stranicu Alberta Desa i on ne skriva da baš nije za promjenu klime. Dakle, on tvrdi da mi ipak paničarimo. Možda postoji nešto što ih dublje povezuje njega i kolegu e, Egnua. I nije to možda samo slučaj šta je kolega Egnju izabran za izvjestitelja. Ne možemo više učiniti kao odbor Agri i tako bismo e, e, ne bismo trebali uzimati ozbiljno i ne bismo o odgovarati na ovako čudesno, odnosno čudnovato izvješće i izlaganje kolege Egnjua. I razgovaramo ozbiljno o programu Life. Nismo li možda izabrali e, krivog izvjestitelja, možemo to promijeniti, to bi nam svima dobro došlo. Pan poseł Agnio otrzymał poważnego partnera do dyskusji. Gospodin Agniju sad ima ozbiljnog partnera u raspravi, mislim na predsjednika Trumpa. Ali sad dajem gospodinu riječ. Gospodin... Hvala predsjedavajući. E, ja se nadovezem kolegicu Miller. Vjerujem da moramo biti demokrati i moramo podnijeti izvjestitelja Egnju ovom odboru. E, mislim e, da su argumenti e, možda krivi, ali argumenti iz mišljenja mogu se promijeniti. Ja sam za to da štedimo sa sredstvima, a ja nisam baš paničar i netko ima ovdje komad e, drva, možda on e, drvi po nekim političkim pitanjima, ja to ne radim i e, u atmosferi ima mnogo CO2, mnogo više nego nekočno, bilo ga je i u doba Erika Crvenoga. Erik Crveni je otkrio e, Grenland i nazvao ga je zelena zemlja 11. E, i 12. stoljeću bilo je toliko toplo da su e, u Bavarskoj zelenjale drveća i šta je onda bio razlog promjene i e, imali smo već e, goleme poplave e, u srednjem vijeku Dunav je imao imao vrlo varirajuće razine vodostaju. U 30-godišnjem ratu imali smo mini ledano doba, a nedavno su znanstvenici rekli E, da je 70-ih, e, godina e, da su znanstvenici rekli da nam se briži ledeno doba. Di je to ledeno doba? Ja bih oprezan sa znanstvenicima koji daju informacije. Ja sam za štedljivo raspolaganje sredstvima. Ja ne vjerujem u taj ovaj klimatski institut. Um, uh, Mislim da je utjecaj čovjeka na klimatske promjene neporeciv. A, to da nekog nazovemo glupim, samo zato što se sa mnom ne slaže, nije dobro jer ih to neće pridobiti e, na moj način razmišljanja. ja bih volio da oni krenu razmišljati kao ja jer, se jer je tu riječ o životima moje djece. E, mislim da trebamo povećati financiranje za ovo područje, možda e, i više međutim na neki način e, bušimo rupu u kanti, a istovremeno je na, nastojimo napuniti jer e, dajemo više sredstava za program Life, a istovremeno stvaramo situacije gdje ljudi u Španjolskoj mogu slati naranče u SAD putem trgovinskih ugovora. Neko je rekao da je to relativna komplementarnost, to je donekle i zlouporaba engleskog jezika. Međutim, nek mi neko kaže zašto e, istovremeno bušim rupu u kanti koju nastojimo napuniti. Hvala e, što ste se Predržavali vremena, kolega Nikolson, da hvala. Mogu li reći, e, svi imaju e, pravo na svoje mišljenje. E, I ne možete biti demokrat onda kad vam to paše. Moram reći socijalistima i zelenima koji su E, prozvali pitanje, odnosno pravo nekih ljudi iz Velike Britanije da se jave za riječ. To su ljudi koji žele demokraciju pod svojim e, uvjetima. Moraju se zapitati, evo nas, Čestitam e, kolegi Egnju što mu je rođadan. E, svako dobro mu želim u budućnosti, no svi imaju pravo na svoje mišljenje. E, I kao što ste rekli u ovom odboru, svi kako djeluje ovaj odbor. Svi imaju pravo dati amandman, svi, svi ovo izvješće mogu izmijeniti svojim amandmanom E, za šest tjedana kad imamo novi sastanak možemo imati novo e, mišljenje i takav odbor e, ovaj djeluje od kad znam za njega vjerujem da da su neki ovdje ekstremno nastupili vjerojatno sa godinama iskustva i e, ja sam e, shvatio da e, živimo kratko vrijeme i nama je ovaj svijet su nam dali preci, a mi, na nama je zadatak da svojim nasljednicima predamo taj svijet u jednako prihvatljivom i dobrom stanju i moramo biti u stanju to učiniti. Kolega Santos ima Kolega Santos ima riječ. Hvala predsjedatelj. Nisam se kanio javiti za riječ, eh, ali ovo što je kolega Agnju rekao, to je zločin i kada to čini političar. Netko ko je mogao spriječiti propast e, planeta ili koji je mogao preokrenuti negativan trend, e, onda e, ovdje govorim o nekakvoj novoj eri spominje o promjeni geologije e, uslijed ljudske ruke. Ovo je prvi put e, da smo to službeno priznali da to zapravo čini ljudska vrsta e, i oni kažu da smo e, prešli tri granice uporaba fosfora, zatim e, uništili smo raznolikost vrsta i ugrozili smo količinu vodika. Ako ništa ne učinimo sada i ako ne krenemo novim putem, onda je smrt e, e, planeta blizu. To je zločin. Gospođo Kadenbach, imate riječ. Hvala e, kolega. Nije nikoga iznenadio iznenadala sam se kada je on imenovan izvjestiteljem e, stajalište kolega e, DES-a, znam, e, ali od ostatka EPP-a me začudilo da su na to pristali. Drago mi što je u odboru Envi izvjestitelj iz kluba Aldea koji će ovo posve drugčije uobličiti. E, e, mislim da je ovaj odbor e, vrlo bitan za klimatska pitanja jer je to odbor koji može utjecati na poljoprivredu. Poljoprivreda je jedan od čimbenika u promjeni e, klimatskih uvjeta e, i e, poljoprivreda u Europskoj uniji pridonosi tome da postoji naredna generacija koja će moći normalno živjeti na ovom planetu ako mi ne uzmemo u obzir ove preporuke e, onda e, ja nadam se da ćemo dobiti mnogo amandmana i da će kolega Egnju odustati od stavljanja svog imena ispod e, izvješća kojeg je sastavio nakon što se su svi od, amandmani. Dobro, čekamo na kompromise. Gospođo McGinnis, imate riječ. Hvala predsjedavajući, ispričavam se e, izvjestitelju i čini se da sam mnogo toga e, propustila. Mogu reći da se temperatura u ovoj prostoriji povećala. E, možemo poći od sebe i poduprijeti neke akcije. Ja sam veliki eh, zagovornik programa Life koji je u mojoj zemlji Irskoj eh, mnogo učinio i mnogo doprinio poljoprivrednice. Mi vjerujem u eh, mjere za suzbijanje klimatske, klimatskih promjena i prethodna izlaganja ovog jutra su se nadovezuju na ovo o čemu govorim kolega možda neće biti s nama mnogo e, više, ali e, odbor može e, ipak nešto učiniti s ovim izvješćem i da od njega na kraju poljoprivrednici Europske unije imaju koristi od njega dodatno što se tiče ograničenja opskrbom hranom ograničenja će doći iz okoliša, iz prirode. Te pritiske već vidimo i nadam se da ćemo u ZPP-u onim poljoprivrednicama koji se trude e, e, da suzbiju klimatske promjene, da će dobiti e, nagradu. Hvala predsjedavajući što mi se osmijehujete. se pani prezident. Smješkavam se jer e, što ste propustili e, vrlo zanimljivu situaciju u ovom odboru. Da molim zastupnika e, komisije gospodina Ovena da nam nešto kaže. Evo izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući i hvala gospodine Egnju na vaše e, mišljenje u kojem pobijate e, činjenicu da postoje bitne klimatske primjene. E, vi tvrdite da nema potrebe za suzbijanje emisija CO2 i tvrdite da trebamo se E, trebamo pripremiti i prilagoditi poljoprivredu za novom ledeno doba u mišljenju komisije e, politika e, i znanost podupiru mjere za suzbijanje klimatskih promjena. Sjećate se iz Pariza 2015. sve stranke ovog svijeta su se dogovorile da smanje povećanje temperature i odnosno ograniče ga i, postoji globalna ambicija i svjetska politika je to poduprla u ovom kontekstu. EU e je predložila E, redukciji e, emisija CO2 od 40% do 2030. To je naša obveza po Pariškom sporazumu i usvojili smo sve zakone da se to izvede i parlament je u tome sudjelovao, primjerice u sustavu ETS-a E, e, zatim e, što se tiče energetske učinkovitosti, guranja obnovljivih izvora energije i vi ste učinili mnogo kako bi se postigla ta 40% smanjenje Program LEF je postigao uspjeh, e, starije je 25 godina, iznjedrio mnoge lijepe ideje i e, usavršavat će se i donosit će nove tehnologije kako bi Europa mogla ostvariti ovaj postotak i kako bi se otvorila nova radna mjesta da se ovo postigne. Što se tiče znanosti, E, e, po onome što sam čitao, novo mini e, ledeno doba je upitno kao i, i fenomeni, kao i fenomeni recimo iz 17. stoljeća koji su već zabilježeni međunarodna zajednica vjeruje da se događa promjena klime i, i prije glasovanja odbora ovo iz i PCC će 8. listopada donijeti najnovije izvješće i iznijeti svoje ideje o tome što se događa i kako se e, klimatske promjene mogu suzbiti komisija e, se drži uz e, prijedlog live. Vjerujem da okolišne politike, odnosno okolišne promjene i e, klima idu jedno e, uz drugo. Moramo e, osmisliti veće projekte kako bismo postigli uspjeh u budućnosti. A hvala lijep. Kolega Enju ima opet riječ. Izvolite. A hvala predsjedavajući. Ja sam ovdje već devet godina nisam doživio da neko e, toliko osuđuje izvjestitelja i ja se time zapravo ponosim. Oborio sam rekord i ja sam e, želim e, da E, priliku da se odmaknete od ovog što se dogodilo? Hoćete li se e, odmaknuti od ovog što ste upravo rekli ili ne? Na vama je. Evo ovo mišljenje e, je prisutno i ja ću kao starac u dubokoj starosti ću se redovati što sam ovo sastavio. Ja se ni, ne uspoređujem sa Galileom, ali i on je bio usamljen kad je e, ustvrdio da se e, sunce, e, da se zemlja okreće oko sunca. osjećam ja sam da sam uzdrmao ovaj odbor govorili ste E, o, toliko o tom mišljenju, ja ne pamtim da se to ikad ovdje dogodilo. E, e, gospođa Šrajer ima pola minute. Konkretno pitanje komisija zašto ovdje više novca, a ušteda u drugim područjima. Htjela bih govoriti o ppu u E, koje nismo spomenuli, ali e, moramo jasno reći da poljoprivrednici mogu iskoristiti ovaj novac i tu se e, okrećem kolegi. Moramo argumente naći kako bismo usmjerili u ruralni razvoj i poljoprivrednicima. Hvala Gospođa McGinnis, pola minuta. Hvala, opet hvala Johnu. E, Znam kad ste izvijestitelj, morate biti skloni kompromisima i nadam se e, da, da su vaše riječi više izrečene sa dozom humora jer u Europskoj uniji možete ići samo putem kompromisa. No kako ste odabrali izlazak iz Europske unije, onda je možda argument e, baš u skladu s vašom osobnošću i onim zašto se vi zastupate, zalažete. E, popravkami možemo izmijeniti wszystko. Dame i gospodo, e, možemo iskoristiti e, metodu amandmana i tako izmijeniti ovaj dokument, pa se nadam da će taj izmijenjeni dokument na kraju moći e, dobiti podršku i odbora i većine u parlamentu. Dakle, sada čekamo amandmane, to je uobičajena procedura. Vidite, gospodine Egno, kako ste e, lijep poklon dobili za rođendan. U svakom slučaju vam želimo sve najbolje. A što se tiče konačnog sadržaja i oblika ovog mišljenja, to je sada u našim rukama i svi to dobro znamo. Zahvaljujem još jednom svima na ovoj zanimljivoj i živahnoj diskusiji. A želim zahvaliti i kolegijem Kafiju, jer ćemo njegovu točku dnevnog reda prebaciti, dakle da će se ta točka dnevnog reda prebaciti na sljedeći sastanak, e, na sljedeću sjednicu odbora, a mi prelazimo na 19. točku dnevnog reda, uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program. Izvjestitelj za mišljenje je gospođa Votmans, kojoj dajemo odmah riječ. Hvala lijepa. Evo, bit ću kratka. Prijedlog e, parlamenta dio je semirskog programa Europske unije i e, imat ćemo jedan okvir u okviru kojeg će se izvršiti ulaganja i nadamo se da će biti cijeli sustav malo fleksibilni. Predviđa se proračun za aktivnosti koji, e, koji je oko 16 milijuna milijardi eura. Zadovoljni smo prijedlogom komisije. To je razuman, e, razumno pojednostavljenje postojećih e, dokumenata koji se tiče e, semira. Mi sada o ovome raspravljamo u okviru odbora za poljoprivredu i ne možemo e, zanemariti činjenicu da e, se stanje u svemiru utječe na stanje na zemlji i obratno, e, jer imamo mogućnosti satelitskog praćenja zahvaljujući novim tehnologijama možemo prikupljati podatke koje onda možemo iskoristiti. E, i imamo sve više e, mogućnosti korištenja Kopernikusa kako bismo zadovoljili potrebe europskih e, politika. Stoga predlažem da ova komisija predloži odobravanje još 2 milijarde eura za misiju Kopernikus. A sve to kako bi se tom misijom mogla mogli ispuniti svi naši prioriteti. Eto, to je e, to. Dakle, tražimo još dvije milijarde. Imamo cijeli niz e, misija koje se provode u okviru e, naših programa i to je sve detaljno opisano. Međutim, u privatnom sektoru koji se može prilagoditi i koji može zapravo poslužiti poljoprivrednom sektoru, E, može nam dakle dati bolje stvarnost, e, podatke o stvarnom stanju, reći nam nešto više o klimatskim promjenama i tako dalje i na taj način s tim podacima koji iz tog sektora možemo dobiti možemo imati sveobuhvatniju sliku stvarnog stanja. Stoga vas molim da me podržite u ovom zahtjevu e, proširenja povećanja proračuna za 2 milijarde eura. Dakle, molim vas da podržite ovo izvješće i da podržite dodatna sredstva za ispunjenje prioriteta. 3.9. u 13 sati i e, je rok, istječe rok za amandmane. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Nekov, zahvaljujem. Zahvaljujem i žestiteljici. Mislim da je ovo mišljenje vrlo dobar temelj za naš posao. Svi smo svjesni negativnih trendova u poljoprivredi i sve je manje ljudi koji misle da mogu živjeti od poljoprivrede. Brojne su prepreke koje treba nadići i stoga mislim da je važno da Europska unija dodatno ulaže u tehnologiju i koja može biti korisna e, iz za, i da je to aktivnost, odnosno nešto što će biti korisno i za našu upravu. Sasvim je jasno da postoji potreba za pouzdanim i pouzdanim i bržim podacima i zbog toga pozdravljam e, prijedlog komisije da dođe do povećanja od 28%. No ako imamo na umu što se događalo u posljednje vrijeme u Europskoj uniji u, s obzirom na klimu i na prirode, mislim da trebamo imati i veće ambicije od toga. Pa bih e, predložila da se to povećanje dodatno poveća za e, na 1800 milijardi. To će omogućiti bolje praćenje tla, sadržaja tla. U mojoj zemlji, Bugarskoj, e, imamo preduvjete koji bi mogli dovesti do budućih prirodnih katastrofa. Također mislim da se trebamo ponašati u skladu sa člankom 50. u kojem se govori o praćenju e, uvjeta tla i zbog toga ćemo podnijeti amandman u ovom smislu. Gospodine Hotan. Hvala na izvješće. Radi se u bitnom području budućne, tehnologije budućnosti koje moramo promovirati i, i pokazalo se e, kako dramatično e, mogu izgledati neki vremenski događaj i fenomeni. E, primjerice imamo tu sada i kontrolu klime, okoliša, ekologije. Moramo paziti i na to da ograničemo malo Eh, očekivanja i vi ste eh, rekli eh, da malo dajemo previše važnosti satelitskom programu jer ne možemo baš uz to pomoć takvog programa kontrolirati štetočine na usjevima i poljima ali e, najbitnije podatke možemo dobiti iz takvih sustava i poljoprivreda treba biti ozbiljan korisnik, no budimo realni, ne možemo baš svašta od takvog sustava očekivati e, nećemo automatski e, doći do rezultata da ćemo manje pesticida koristiti protiv štetnika. Nećemo ih koristiti manje, možda ekonomičnije. Pa- e, gledam popis govornika. Na redu je e, predstavnik komisije ili ne, gospodin Flanagan. E, Prvo gospodin Flanagan, a onda komisija. Ja bih samo kratko rekao, naime, satelitska tehnologija je da kako važna, no ponekad se na nju gleda kao neka na panaceu, kao i na neke druge tehnologije koje će kao same od sebe riješiti e, sve probleme posljednjih nekoliko mjeseci nam pokazuje da postoje važnije stvari, utjecajnije stvari, dakle tlo, diversifikacija e, usjeva, e, izbjegavanje korištenja monokultura. E, dakle, sve je to što se treba imati na umu i zanemarivanje toga znači kretanje dalje istim putem koje nas je doveo u ove probleme. Dajem sada riječ komisiji. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Što se tiče e, strategije, e, naime i imamo e, već strategiju E, svemirsku strategiju za Europu, e, a ovo je sada novi program koji je zapravo e, korak dalje u istom smjeru. Ovim prijedlogom želimo pojednostaviti postojeće propise i povezati postojeće programe kao što su Kopernikus, Gnose, SST i Galileo i dakle želimo imati samo jedan tekst koji će se odnositi na sve njih cilj je trostruk. Prvo, osigurati kontinuitet, snažne investi veće investicije e, i osiguravanje održivosti investicija. Zatim evolucija koja će pratiti potrebe koje se pojavljuju u novim područjima. Dakle, imamo deforestaciju, imamo e, upotrebe za obranu i sigurnost i tako dalje e, i treća je prilagodba novoj realnosti E, dakle, ključni sustavi koji se prilagođavaju okolnostima, to je moguće u smislu tehnologije. E, čini se da su poljoprivreda i svemir vrlo udaljeni jedni od drugih, međutim nisu jer e, praćenje iz svemira može biti od vrijednosti i značaja za poljoprivredu i tu su recimo proizvodi Kopernikusa koji su e, doista važni za e, uspješnu i održivu poljoprivredu. E, isto praćenje je važno i za razvoj ruralnih područja i Kopernikus želimo dalje razvijati upravo tako da bi podržavao poljoprivredu, omogućio produktivnost, a i čuvanje okoliša. Gospođa Votmans je također rekla da Kopernikus može pridonijeti sektoru poljoprivredi e, zaštitom bioraznolikosti, praćenjem e, ekosustava, e, prilagodbe i tako dalje sama ideja precizne poljoprivrede je razvijena zahvaljujući svemirskoj tehnologiji i rezultat je e, rada programa e, Galileo. Mi u komisiji smo uočili e, prijedlog izvjestiteljice da se poveća proračun za Kopernikusa. međutim svi znamo da će biti teški pregovori o budućem višegodišnjem financijskom okviru, ali uzet ćemo u obzir i ovu temu. Hvala. Hvala. Suvoziteljica, zahvaljujem komisiji. Hvala vam lijepa. Čini mi se e, da je ovaj prijedlog e, dobar. E, uzeti u obzir sve ove prijedloge i amandmane ostalih kolega. Hvala. Hvala vam. Dakle, amandman možete podnijeti do 3. rujna u 13 sati. To je krajnji rok. Radi se o vrlo važnom području jer i svemirski program i svemirska tehnologija će s vremenom postojati sve važnije i moramo nastojati iskoristiti ih na najbolji mogući način u svrhu upravljanja rizicima, a isto tako e, i razvoja našeg proizvodnog procesa. Zaključujem dakle ovu točku dnevnog reda i prelazim na točku gospodina Bude koji je izvjestitelj za 20. točku e, dnevnog reda. Izvolite gospodine Bude, imate riječ. znači prijedlog e, uredbe o zajedničkim odredbama i otvrđivanju općih odredbi i tako dalje, tako dalje za razne fondove. Hvala, pokušat ću ukratko ovo iznijeti. Po mom mišljenju tu su stvari sasvim jasno. Govorimo o jednom prijedlogu uredbe parlamenta i vijeća kojim se želi modificirati uredba 1303 iz 2013. u odnosu na e, razne fondove, strukturalne i kohezijske e, fondove. Prvo bih želio reći da će se ovaj prijedlog e, za izmjenu odnositi na period 2014-2020, a ne na sljedeći period, na sljedeći okvir. E, mislim da je važno to reći odmah na početku kako se ne bismo pogrešno razumjeli. Kao što sam i napisao u svom memorandumu komisiji, e, e, namjera je 6% resursa preusmjeriti iz Europskog socijalnog fonda, iz Fonda za regionalni razvoj, iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo E, dakle njih žele preraspodijeliti, e, odnosno iskoristiti za strukture reforme. E, trenutna uredba o općim odredbama traži da se ti iznosi koriste za ono za što su doneseni, odnosno za određene konkretne stvari. Međutim, komisija sada iznosi ili donosi načela i e, procedure e, kojima se može e, promijeniti postojeće odredbe i prema kojima bi se ovi fondovi mogli iskoristiti za strukturne reforme. Pritom se mijenjaju i obaveze o izvješćivanju. Želio bih reći da je Europski parlament već zapravo E, već na početku govorio o pričuvi za usavršavanje. E, ovdje je e, nadležan odbor regije, ne, odbor regije je nadležan za uredbu o zajedničkim odredbama i već se govorilo o tome da se pričuve za usavršavanje mogu, moraju koristiti za kohezijske svrhe i da ih ne bi trebalo preusmjeravati. Želio bih reći da mi nemamo ništa protiv strukturnih reformi. Mislimo da su one važne, ali u ovom kontekstu mislim da lokalna e, tijela vlasti i lokalni dionici moraju moći računati na onih 6% koje je e, stavljeno u e, pričuvu za usavršavanje za usavršavanje, e, a drugačija upotreba bi imala negativne utjecaje na poljoprivredu. Um, e, bi imala drugačije, e, imala loše rezultate. Dakle, radi se o preusmjeravanju iz pričuve za uspješnost. Gospodine Vjegas, izvolite. Ne treba e, niti e, govoriti o tome da se ovdje radi o prijedlogu koje je mrtvo rođenče e, da me nema nikakve šanse ni u regiju, ni u odboru regija da bude prihvaćen. Dakle, ljudi koji se bave ovom temom na terenu su automatski odmah to odbili. Odbili su taj prijedlog E, i pažljivo smo saslušali izvjestitelja i mislim e, da ne bismo trebali podržati ovu mogućnost preusmjeravanja fondova e, i njihovu upotrebu za nešto što je drugačije od previđenog. I u odboru regije to jednoglasno iskazano. Želi li se još netko javiti? Čini se da ne. Komisija onda ima riječ. Želite li nešto reći? Izvo, molim vas kratko. Hvala. E, želio bih iskoristiti ovu priliku da izražim žaljenje što se tiče nacrta ovog mišljenja jer mi mislimo da su tu propuštene razne mogućnosti koje bi bile korisne državama članicama u smislu strukturnih reformi. Da kako da su strukturne reforme e, povezane sa e, uspjesnošću provedbe kohezijskih, kohezijskih e, aktivnosti. Želim prvo jasno naglasiti da ovaj prijedlog ni na koji način ne utječe na financiranje ruralnog razvoja. Dakle, sasvim eksplicite e, se kaže da se tu radi o kohezijskom e, fondu, e, ali ne o fondovima za ruralni razvoj. To je krivo napisano. Zatim u nekoliko intervencija smo čuli da postoje neki ciljevi i načela tu i ja moram reći da E, su ugrađene e, razne e, sigurnosne mjere, odnosno sve ovo što predlažimo je dobrovoljno. Svatko bi se bi sam odlučio za sebe želi li ovo iskoristiti ili ne, odnosno treba bi se dogovoriti sa svima partnerima u programu. Dakle, ne može se reći da neka država sada E, jednostrano odluči da će nekoj regiji uzeti e, novac i preusmjeri ga. Dakle, ono što pokušavamo ovim prijedlogom učiniti je da omogućimo državama članicama da e, one same iskoriste E, e, fondove na e, bolji način ako procjenjuju da im je to korisno. Bilo bi vrlo loše da se nađemo u situaciji da ima zemalja koje bi to željele napraviti, a mi im zabranjujemo, odnosno ne omogućujemo im da to učine. Recimo Portugal je već pokazao određeni interes za ovu ideju E, dakle da se e, preusmjere sredstva u strukturne reforme i da se dakle ako mi ne prilagodimo postojeće odredbe mi ćemo i zapravo e, spriječiti da to učine dakle države poput Portugala to bi bilo doista šteta napokon mi smo imali i namjeru da ovo bude jedno, jedna pilot aktivnost jer u novom periodu E, očekujemo nam je prema prijedlogu komisije da će doći do jedne šire verzije ovog teksta u sklopu e, cijelog paketa koji se priprema za 2020. Dakle, ovo bi bila jedna recimo vježba, odnosno pilot aktivnost iz koje bismo nešto mogli naučiti i bolje se pripremiti za ono što planiramo. Hvala. Gospodin Buda, izvolite. Hvala vam mora da netko nije dobro odradio svoju zadaću, ali ja nisam taj. Pa ostalom sam naslov ove uredbe jasno spominje regionalne fondove. Dakle, piše e, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj a Europski fond za regionalni razvoj. Osim toga, radi se o investicijama koje su u toku, dakle koje su već ljudi su uzeli u obzir ta sredstva. Ako ih vi sada uzmete i preusmjerite u nešto drugo, onda utječete na projekte koji se već realiziraju. Upravo je to razlog zašto sam o tome govorio, ali dobro, stavimo to u zagradu. E, I imamo i fond za intervencije u kriznim situacijama, ali e, nismo iskoristili novac kad smo imali doista kriznu situaciju. E, nećemo se sada tu nadmetati kako bismo vidjeli koja tko želi omogućiti državama članicama da bolje e, funkcioniraju. Naravno da svi to želimo, ali ono što ja smatram važnim je da jednostavno postoje projekti koji se odvijaju, a na koje bi ovo utjecalo. dziękujemy. do jutra, do Hvala vam lijepa. Rok za amandmane sutra do 13 sati. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa, hvala komisiji. A sada, gospodin Flanagan, ispričavam se, imam jedno kratko pitanje vezano za prezentacije komisije koje smo čuli jutros. E, obje prezentacije. Zanima me koliko brzo bismo ih no, mogli dobiti. Naravno da bismo ih trebali dobiti unaprijed, ali to se nikad ne dogodi. E, dakle, na Agrijevom web stranici je to naznačeno, ali opet to nitko ne vidi. Stoga me zanima kad će te prezentacije biti objavljene, jer ljudima je interesu da to vide. Govorite o prve dvije prezentacije koji je e, e, iznio, prezentirao ravnatelj iz DJ Agrija. Da, uskoro će biti dostupne. Čim prije, vrlo skoro. Točka 21. Usvajanje preporuka koje su izdali e, koordinatori Agrija. Možda da prvo jednu stvar objasnim. Naime, ja sam bio za manje politički ja sam bio zato da manji politički klubovi imaju bolji pristup izvješćima. Ne, ispričavam se, ne, ne izvješćima, nego e, procesu imenovanja stručnjaka za saslušanje. Dakle, što sam time htio reći? Da bi manji klubovi trebali imati priliku da njihovi stručnjaci sudjeluju na saslušanjima. Osim toga, među stručnjacima trebaju više biti zastupljene žene. To je bio moj komentar, moj zahtjev i nastojat ću učiniti više u tom pogledu, odnosno osigurati veću zastupljenost žena. Nije donesena nikakva formalna odluka među koordinatorima, ali moje mišljenje da u buduće treba raditi na E, većoj ravnopravnosti, većoj uravnoteženosti članova među e, koordinatorima. A sada dajem riječ gospođi Aguilera. Da, čini mi se da je to zaista dobra ideja. Ja ću govoriti o nečem drugom, ali svejedno e, vas želim podržati u ovom što ste upravo rekli. Prijedlog koji mi sastavljamo treba biti prijedlog na kojem rade i muškarci i žene i ne bi trebao biti problem osigurati jednaku zastupljenost. E, ja bih se osvrnula na prijedlog e, koordinatora vezana za ZPP. Nema ništa ljepše e, od lijepe suradnje. Međutim, meni se čini da u ZPP-u imamo dvije osobe, jednu iz sektora, jednu iz uprave, iz iste zemlje ili iste regije. Mislim, <laughs> Ako je to tako dogovoreno, dobro, ali meni to ne izgleda kao dobro rješenje. Jer onda se svaki model ZPP-a razlikuje u svakoj zemlji. Želimo li veću uravnoteženost među različitim zemljama, onda na tome treba poraditi. Dakle, jesu li to ljudi iz Njemačke, iz Bavarske ili od nekdje drugdje, kažem, ja jako volim Bavarsku, ali e, svejedno mislim da bi trebalo e, imati veću zastupljenost zemalja. Ne govorim nužno da trebamo imati ljude iz Španjolske, ali iz nekakve druge zemlje da, čisto radi nekakve ravnoteže. Nije dobro da imamo dvije osobe iz iste zemlje ili iste regije, jer to ne doprinosi raznolikosti. Dakle, mislim da to ne bi bilo dobro da ovako ostane i ako je moguće to bi trebalo e, revidirati. Dakle, mislim da je to važno za raznolikost jer raznolikost i mišljenja i stavova doprinosi raspravi. Hvala vam. E, mislim da je e, kolega, e, odnosno kolegica, e, oba komentara koja je rekla stoje na mjestu. I usput podržavam komentar. Hvala predsjedavajući. Izvjestiteljica je kolegica Herance. Ona je predložila španjolskog znanstvenika. Ona, on je otkazao dolazak. Mi smo predložili kolegu Millera, on je veoma zanimljiv i on će uzeti u obzir i e, južnih e, zemalja. Jozef e, Miller je prijatelj Pabla de Castra, oni sad pripoznaju i vjerujem da ćemo čuti zaista zanimljiva izlaganja. Imali smo već saslušanja ali e, e, smatram da velike zemlje e, članice moraju biti zastupljene i svojim znanstvenicima i izlagačima i stoga molim da to tako ostane prihvaćeno. Ne znam ja jeste li vi bili u skladu s tim ili ne. Mislim, što EPP mislim ne, ne zanima. Ono što mene zanima je javno zaslušanje iz EPP, stoga, odnosno reforma za EPP. Stoga vas lijepo molim da ne govorimo o osobama. Ako je netko, eh, ako je za neki prijedlog dostupna nekakva žena iz druge zemlje, to bi bilo dobro. Eh, ne kažem da to treba biti žena iz Španjolske Dakle, uopće ne govorim, ne predlažem iz koje zemlje treba biti ta osoba. Ja samo kažem da bi bilo dobro da imamo drugu osobu u timu koja je iz druge zemlje i da pače, ako je moguće naći ženu, super. Dakle, e, mislim da ćemo na taj način stvari obavljati bolje nego što ih sada obavljamo. Mislim da je to razuman prijedlog i slažem se s time. koordinatori su e, to prime na znanje i htio bih da nam stručnjaci dolaze iz svih i, novih i starih država članica sa sjevera i sa juga i tako dalje. Htio bih da imamo zastupljene žene među stručnjacima. Drago mi je što je gospođa Heranska Sija e, izvjestiteljica u ovom slučaju. I kao što rekoh, e, odluka je donesena. Nadležni mm, odgovorne osobe su obavještene. Dakle, to bi sad bilo nezgodno mijenjati. Inače, trebali bi to biti koordinatori. Oni bi trebali promijeniti odluku. Dakle, ono što kažete, ono što ste rekli stoji. Sve ovo s čime ste se složili stoji. Ali kažem, to ćemo primijeniti u buduće. U buduće ćemo na to obratiti više pozornosti. Hvala vam svima. Često o tome sam govorim i vjerujem da ćete se sa mnom složiti. A i koordinatori to mogu potvrditi. Dakle, ako se slažete, ja bih zaista volio da možemo tako dalje nastaviti s radom, da možemo sad zatvoriti ovu točku dnevnog reda, ali svakako pozdravljam vaš prijedlog da u buduće treba na to obratiti više pažnje i primijeniti ta pravila koja se možda čine očitima. E, ali se na kraju u praksi često ne provode. Hvala lijepa svima, hvala što ste s nama naporno radili ova protekla dva dana, hvala prevoditeljima i svima ostalima. Ugodno podne i sretan put i vidimo se na sljedećem sastanku. Još jednom zahvaljujem prevoditeljima.